Zatim zapisnik možemo isto tako usvojiti ako nema zamjerki. Dakle, zapisnik od 23. ožujka u redu. I zatim imamo točku broj 3. se cjelovitan pristup, pristupu u kulturnoj baštini u Europi. Tu bih predao riječ našem izvjestitelju gospodinu Kirkosu. je proedre,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 kluba e, sada imamo bogatiji tekst koji je stavio naglasak na kulturnu baštinu i na dimenziju prometa i turizma. Ako nisam ugradio u tekst vaše amandmane, to je zbog toga što su već bili ili dijelom izvješća ili su bili u kompromisnim rješenjima, a možda nisu bili relevantni. Ja sam pokušao usredotočiti se na one teme koje su od izravne važnosti ovom e, odboru. Mislim da je to važno ako želimo staviti pravi naglasak na kulturni turizam. Proći ću kroz amandmane sa time na umu. Sada ću nešto reći o udaljenim područjima, otočnim područjima e, i slično. Mislim da je to važan čimbenik u regionalnom razvoju. Osim toga, mislim da trebamo osigurati dobar regulatorni okvir koji neće na mala i srednja poduzeća stavljati nemoguće zahtjeve. Mislim da bismo sve izvore financiranja kulturnog turizma trebali objediniti i osigurati jedan duh transparentnosti kako bi se proveli svi programi. Četvrta je tema održivi turizam. Trebali bismo učiniti nešto kako bi se smanjio masovni turizam. Kao peto trebamo iskoristiti suvremene tehnologije. Jednako tako trebamo širiti znanje i informacije o e, kulturnoj baštini širom svijeta. Imali smo e, vrlo zanimljivu raspravu sa vama, gospodine predsjedavajući, e, vezano uz e, putove od sjevera do Grčke, do juga. Mislim da je to jako važna dimenzija razvijanja turističke ponude. Jednako tako treba osigurati i pristupačnost osobama sa invaliditetom jer i njima kulturan sadržaj mora biti dostupan, a to je i jedna posebna snaga. Oni čine 40% ukupne turističke ponude. Zbog vrlo bogate tradicije i zbog zemljopisnih, e, um, zemljopisne smještenosti došlo je do toga da su se smanjila ulaganja i da je to područje već duže vrijeme zanemareno. Zaključno bih samo rekao sljedeće. Turizam i kulturna baština moraju se poimati zajedno. Postoji cijeli niz E, izvora potencijala i to je nešto što sam ja pokušao ugraditi u tekstu u obliku brojnih e, kompromisnih rješenja. Hvala lijepa, nisu ovdje prisutni svi izvjestitelji sjedi, tko se želi još danas javiti za riječ, zato što nema baš mnogo vremena. Karima Deli, u redu. I Dubravka Šujica. Hvala vam lijepo. Željela bih se najprije zahvaliti našemu izvjestitelju Uh, očito je da je ovo jedno dobro izvješće jedno dobro mišljenje i da uh, ćemo se na kraju vjerujem složiti da će biti po mojoj pretpostavci izglasovano konsenzusom. činjenica je da je došlo one amandmana da je izvjestitelj u suradnji s nama uh, izvjestiteljima u sjeni napravio osam kompromisa i jedan usmeni amandman posebno podržavam ovaj usmeni amandman koji se odnosi na brigu o osobama s invaliditetom i osobama e, niže platežne moći. međutim moj osobni motiv da uopće se zalažem za ovaj dosje i da sam prihvatila raditi na ovom mišljenju je taj što me zanima upravo ovo zadnje što ste rekli a to je sprega turizma i kulturne baštine. E, obzirom da sam osam godina bila gradonačelnica jednog grada koji je pod unesco vom zaštitom a to je dubrovnik koji je u posljednje vrijeme e, bitno e, pod utjecajem takozvanog masovnog turizma ili ovog turizma na brodovima na kružnim putovanjima zabrinjava me činjenica kako očuvati kulturnu baštinu a istovremeno zadržati profit i istovremeno zadržati turizam broj jedan ne samo u mojoj domovini nego i u europi. nedavno smo imali e, razmjenu mišljenja ako se sjećate upravo na temu ovaj odbor je organizirao razmjenu mišljenja na temu kako zadržati europu broj jedan u turizmu. nije jednostavno ako želimo održivi turizam a želimo održivi želimo turizam u udaljenim regijama želimo turizam na otocima želimo turizam u planinama ali želimo očuvati našu baštinu to je naše nasljeđe koje nismo naslijedili samo od predaka nego kako kaže stara indijanska naslijedili smo ga dakle sve smo naslijedili smo zemlju od naših e, potomaka i zato se moramo tako i odnositi. meni su prihvatljivi kao što sam već rekla kompromisni amandmani samo imam jednu ipak primjedbu čini mi se da, da je više amandmana koji su došli od strane epp a p-a, možda moglo imati na ovoj listi voting listi možda moglo imati plus možda su mogli biti pozitivni premda vi kažete da su oni uključeni već prethodno bili u tekstu. U svakom slučaju tekst je nakon ovih amandmana bitno obogaćen i mi možemo slobodno reći da idemo u dobrom smjeru moramo pratiti ovu problematiku i e, sigurno da je europska različitost autentičnost održivost i visoka kvaliteta najvažnija za europski turizam i ja sam uvjerena da će ovaj način dakle sinergija između turizma i kulturne baštine da će bitno doprinijeti rastu i razvoju i posebno zapošljavanju jer to je ono što želimo. znači ne želim da masovni turizam uništi ono, onu bazu onu osnovu na kojoj e, pokušavamo brendirati europski turizam. Znači i to je e, dakle brendiranje vrlo bitno jer danas se mijenjaju navike turista u svijetu i bitno je da Europa ostane na broju jedan. U svakom slučaju želim čestitati svima koji su radili na ovom dosjeu i ja vjerujem da će sutrašnje glasanje imati rezultat konsenzus. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa. Sada Tomas Poreba. ja również e, przyłączam się do e, podziękowań dla Pana. E, Hvala, gospodine predsjedavajući. Ja bih također zahvalio izvjestitelju zbog toga što smo dobili vrlo dobar pregled i dubinski pregled cijele teme. Drago mi je da smo neke od prijedloga ugradili u kompromisne amandmane. U ime ECR-a e, drago mi je primijetiti da je naglasak stavljen na one amandmane koji naglašavaju e, naše vjersko i povijesno nasljeđe. To je nešto što moramo prenijeti u obliku vrijednosti na mlade ljude i naglasiti vrijednost povijesti i kulture. Jednako tako trebamo se usredotočiti na povijesne kršćanske korijene Europe. Smatram da to u stvari udara temelje cijeloj našoj zajednici utemeljenoj na vrijednosti. To je nešto što je ugrađeno u amandmane. Pa je tu recimo i sve povezano sa promicanjem kulturne ponude u turizmu. Spomenuta je i Crna Gora. Ja dolazim iz Poljske u kojoj imamo vrlo bogatu kulturnu baštinu. Međutim, očito je da moramo promicati i ono što posjedujemo na lokalnoj razini. Imamo brojne spomenike i kulturne predmete koje moramo učiniti dostupnima građanima. U tom smislu s njima valja i komunicirati. Mislim da bi to trebalo učiniti kako bismo osigurali bolju pristupačnost u svim regijama. Znamo da odbor za regionalni razvoj radi na određenim programima koji naglasak stavljaju upravo na kulturnu i povijesnu baštinu. Jednako tako postoje inovativni, održivi primjeri svega što se može učiniti na ovom području da bi se promicao rast, otvarala radna mjesta, ojačao sektor malog i srednjeg poduzetništva i tako dalje. U ime ECR-a još jednom čestitam izvjestitelju na izvrsnom mišljenju i siguran sam da će biti pozitivno izglasano.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 ja bih u ime Alda zahvalila izvjestiteljima i izvjestiteljima u Svijeni na kvalitetnom mišljenju. Mislim da je kompromisno rješenje također jako dobro i mislim da Grcima i treba vjerovati kada govorimo o europskom e, kulturnom nasljeđu. Ja ću naglasak i dalje stavljati na to da se kulturna baština očuva i promiče na održiv razvoj, ne samo u Europi, nego i šire. To je nešto što su kolege već rekle, ali ja želim dodati tri važne stvari. Mi bismo se kao prvo trebali usredotočiti na to da se smanji administrativni teret nametnut na poslovanje malih i srednjih poduzeća, što bi na posljedku moglo nepovoljno utjecati na njihovo poslovanje to je nešto što jest revidirano i ugrađeno u sedmo kompromisno rješenje. Zatim treba naglasak staviti na izravno ulaganje u malo i srednje poduzetništvo koje se bavi kulturnim e, i povijesnim nasljeđem. Isto tako treba osigurati bolju transparentnost u korištenju EU fondova. Naime, ako postoje sredstva, njih se treba lako moći koristiti i izravno im pristupiti. No to je nešto što mora ići ruku pod ruku sa transparentnošću. To sam čula i u e, odboru za nadzor izvršenja proračuna. Kao treće, mislim da prekogranična povezanost širom Europe mora biti ojačana. Trebamo ojačati sustav izdavanja karata i planiranja putovanja kako bismo i time dobrinjeli očuvanju europske kulturne baštine. Drago mi je što to vidim u kompromisu C. No jedna stvar me ipak brine. Radi se tu o formulaciji jedinog usmenog amandmana koji predlaže izvjestitelj. Ja se slažem s time da bi trebalo maksimizirati e, pristupačnost europske baštine ljudima smanjene pokretljivosti ili sa invalidnošću. Međutim, čini mi se da nas formulacija zbunjuje i mislim da se njihovu situaciju ne bi trebalo uspoređivati sa onom građana niskog dohotka. Zato postavljam pitanje, je li moguće promijeniti ovaj amandman kako bi formulacija bila svima jasnija? Još jednom, zahvaljujem na suradnji i zahvaljujem na tome što ste moje komentare uzeli u obzir. Hvala. Hvala, sljedeći unika Karima Deli. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. U ime moje kolegice Čilevans, koju moram ovom prilikom ispričati, u ime kluba Zelenih želim zahvaliti izvjestitelju na njegovom radu sa dosta značajnim naprecima prije svega kada se radi o postizanju kompromisa. U vašem izvješću spominjete točke koje su po našem mišljenju od iznimne važnosti, bilo da se radi o e, pristupu visokokvalitetnom kulturnom nasljeđu, zatim isto tako uzimanju u obzir e, otoka, planinskih predjela, e, raznolikost u jezicima, dijalektima, regionalnim narječima. E, Spremnost isto tako da se stavlja naglasak na nove tehnologije, informacijsko-komunikacijske tehnologije, poput primjerice tehnologija za planiranje integriranih putovanja i usluga to je nešto što nalazimo isto tako i u e, izveću vezanih uz promicanje e, regionalnog pristupa, ali vi ste govorili i o održivom turizmu u vašim uvodnim izlaganjima. Održiv turizam, dakle onaj koji je dobar za našu planetu, ali isto tako i za buduće naraštaje. I tu doista u kompromisima vidimo jedan napredak, e, jedan način da se krećemo prema tom novom modelu razvoja, e, kada se na primjer o promicanju bicikliških staza, kako bi željezničke trase doista isto tako doprinjele razvoju turizma, tako što se na primjerice restauriraju neke linije, prije svega željezničke linije stanice koje su zatvorene. Dakle, stvarna želja da se ponovno ulaže u otvaranje ili ponovno poticanje onoga što je postojalo i što će se trebati poboljšati. To je naravno za nas eh, kao pametne zastupnike iznimno važno. Radi se o tome da treba postojati što veća transparentnost u korištenju europskih eh, financijskih sredstava i što bolje učinkovitost tih sredstava. Mi u ime zelenih se slažemo sa svim tim kompromisima amandmanima i nadamo se da će sutra eh, naš odbor pozitivno glasovati o ovom izvješću. Zahvaljujem vam gospodine predsjedavajući. Hvala lijepa. Sada Izabela De Monte. Grazie. Innanzitutto anch'io volevo ringraziare il, il relatore. Puno hvala. I ja bih eh, zahvalila izvjestitelju na dobro obavljenom poslu i na poslu vezanom uz amandmane. Sada želim istaknuti nekoliko, po mom mišljenju, važnih čimbenika za turizam. Kao prvo, Mnogi su govornici već govorili o tome da kulturna baština ne bi trebala biti jedini naglasak jer ćemo tako ograničiti turizam. Moramo razmišljati o pristupačnosti ili dostupnosti, a isto tako moramo omogućiti ulaganja u baštinu. Mnogo se na, e, naglasaka stavlja na e, regionalne jezike, manjinske jezike, multikulturalnost i tako dalje. To je također važno. Drago mi je čuti da su spomenute i regije, planinske regije, te ruralna područja, otočna područja. Međutim, ako smo preskočili bilo koju regiju, primjerice gorsku ili planinsku, trebamo ju uključiti. Ljudi sve više E, se okreću prema kulturnom turizmu i baštini i to je nešto što treba razvijati. A sada se želim nadovezati na ono što smo čuli kada je bila riječ o praktičnim aspektima financiranja i informiranja. Moramo osigurati da informacije budu dostupne na svim službenim jezicima Europske unije i to omogućuje puni pristup. Hvala Marija Grapini. Sigur e, trebuje sam tuša. Hvala vam. Samo kratko. Kao prvo bih htjela zahvaliti izvjestiteljima i svima onima koji su podnijeli amandmane. No ja bih isto tako htjela izraziti svoju zabrinutost. Mislim da bismo naše mišljenje o ovoj temi trebali sagledati i iz kuta gledišta turizma ja mislim da moja kolegica ima pravo, ali kod amandmana, kompleksnog amandmana broj 12, imam određenu rezervu, jer to ide malo protivno onome što smo zapravo htjeli postići. Ja se slažem s time da masovni turizam, ako se dobro njima ne upravlja, može oštetiti našu, našu kulturnu baštinu. Ali kada govorimo o ograničavanju štetnih posljedica masovnog turizma, mislim, onda moramo uzeti obzir da mi jesmo za turizam, nismo za turizam samo bogatih osoba, za turizam smo svih ljudi i svaka država članica bi naravno trebala tu e, imati odgovarajuće kampanje za obrazovanje ljudi, kako da se ponašaju, ali ovaj amandman se tako formulira kao da smo mi u potpunosti protiv masovnog turizma. Naša je uloga stvoriti radna mjesta na području turizma da što više ljudi uključimo u taj sektor djelatnosti i mislim da bismo ovdje možda trebali naći neku bolju formulaciju. Izvorna je formulacija bila dobra tada smo govorili o tome da postoje određeni rizici koji su povezani s masovnim turizmom, ali da govorimo o štetnim posljedicama to smatram malo pretjeranim. Hvala. Hvala i na posljedku gospodin Kirkos. Hvala vam lijepa želim zahvaliti svim govornicima koji su nas preuzeli riječ. To je pokazalo koliko je zanimljiv bio dijalog kojeg smo vodili, a mi isto tako možemo ustvrditi da smo suočeni sa zajedničkim problemima kada se radi o kulturnim turizmom. Primjerice, evo kada govorimo o Dubrovniku. To je doista biser unutar tog kulturnog turizma i to bi svakako trebalo tako i ostati, što znači da taj turizam treba oblikovati tako da se Dubrovnik ne uništi. To je naravno nešto što je i sada gospođa Grapini upravo naglasila. Doista je stvar takva da se sada razvijamo u, u jednom smjeru u kojem e, turizam sve više postaje masovni turizam. Što znači da moramo pripaziti na to da s jedne strane zadržimo interes kod ljudi za turizam, ali da s druge strane naravno i pripazimo na to kako se organizira turizam. Ne želimo da dođe do prekida u turizmu jer turizam potiče gospodarski rast i konkurentnost, ali moramo moći upravljati s tim velikim brojem turizma. Imamo primjerice i probleme u Santoriniju gdje postoje stotine eh, velikih kruzera koji dolaze godišnje tamo i to doista može dovesti do velikih problema, no organizatori putovanja su sada naše određene rješenja kako bi ti turisti s jedne strane doživjeli kulturnu baštinu Santorinija, ali s druge strane se pripaze na to da se razumnost tim oblikom turizma upravlja. Dakle, nipošto se ne radi o tome da trebamo odbiti te turiste. Isto tako želim zahvaliti svim drugim govornicima jer naravno da je održivost jedan vrlo važan aspekt u ovom smislu. Zatim isto, to, isto kulturni lokaliteti su djelomično kad kad i nepoznati, tako da treba doći načine da turisti mogu do, doći, do, doprijeti do tih kulturnih lokaliteta jedna kolegica se na to osvrnula. Ono što prije svega trebamo osnažiti su e, regionalna tijela samouprave i mala i srednja poduzeća koje mogu dovesti do razvoja turizma. Oni trebaju dobiti odgovarajuće poticaje. A u tekstu također govorimo o potrebi da ne želimo imati malo ciljeva, želimo tu uključiti i udaljene otoke i planinska područja i, oni, i ta područja trebaju postati atraktivna za turizam. Jer to zapravo predstavlja naše bogatstvo, da dakle imamo mnoštvo raznolikih E, mjesta, turističkih mjesta i destinacija u Europi. No, mi se trebamo pozabaviti s time kako možemo na održiv način sačuvati okoliš, kako možemo zaštititi e, sela, primjerice u planinskim područjima, da se dakle izgrade dovoljno pješačkih, bicikličkih staza, zeleni turizam, to su sve mogućnosti gdje zatim turist ima um, tu mogućnost da se stopi s prirodom, da postane jedno s prirodom. Evo to trebamo potaknuti. Još jednom želim zahvaliti svim govornicima, izvjestiteljima u Sjeni, jer smo napravili vrlo dobar posao i mislim da da smo stvarali najbolji mogući rezultat. Hvala. Hvala vam. Još jednom vas želimo o tome da sutra ujutro imamo glasovanje o ovom dokumentu. Zatim prelazimo na sljedeću točku, predstavljanje zajedničkog izvješća o napretku europskih koordinatora. E, tu pozdravljam Matiju Groša i Peta Koksa. To su dvije osobe koje su itekako poznate u Europskom parlamentu. Lijepo da ste ponovno ovdje k nama došli. Kao što znate, 2014. godina bila ishodište za e, nove koridore u ključnoj mreži koji se temelje na smjernicama iz TNT-a. i iz CEFA. Ja, ja, Mathieu Grosch und Pet Cox werden Mathieu Grosch i Pet Cox će nam predstaviti zajednički, zajedničko parlamentarno izvješće svih 11 koordinatora o prvoj godini provedbe koridora TNT-a te um, isto tako autocesta i morskih cesta. Dakle, oni će još jednom doći zasebno kao slučnosti za svoja područja, a sada će predstaviti izvješće u ime svih 11 koordinatora. Prije nego što im predam riječ, želim samo reći da sukladno članku 45. Uh, uredbi o TNT-u uh, imamo pozivnicu za svih 11 europskih koordinatora kako bi oni pojedinačno nam mogli predstaviti svoje, izvješća o napretku. I dakle, tom prilikom ćemo vidjeti i naša dva govornika ponovno. Uh, njih ćemo zaprimiti od svibnja do srpnja, zbog toga imamo ograničen vremenski okvir, što znači da, moram, da se moramo pridržavati vremena, no danas se radi o zajedničkom premenom izvješću za 2014. godinu svih 11 koordinatora. Prije 14 dana ste u elektronskom obliku zaprimili svi to izvješće, a i danas vam je tu isto dostupno i sad je predam riječ prvi pet koks. izvolite. Uh, Gospodine predsjedatelju, članovi odbora, veliko mi je zadovoljstvo i čast e, o Grošu i meni što možemo biti s vama danas i zapravo imamo prvu mogućnost kao koordinatori obratiti vam se u ovom obliku od europskih izbora. Ovo je također prva prilika da se vama, gospodin predsjedniče, obratimo kao predsjedniku eh, odbora na znači, koje funkcije vas čestitamo. Eh, mi želimo dati zajedničko izvješće o napretku u ime svih 11 koordinatora. Nećemo se dakle baviti konkretnim izvješćima o samim koridorima, što je spomenuo predsjednik, na to ćemo doći s vremenom i obratiti vam se o tome, već je današnji cilj reći vam što se sve dogodilo tijekom prve godine funkcioniranja koridora od kako je parlament 2013. svoju uredbu i financiranje kroz instrument za povezivanje Europe. Program koji bih vam želio danas predstaviti bit će podijeljen između mene i Matija Groša. Ja bih kratko nešto rekao o transportu i širim gospodarskom učinku što se tiče našeg zajedničkog pristupa, pozbaviti se e, radnom planom za koridore, instrumentom za povezivanje Europe, dakle prvim aktivnostima, aspektima financiranja, svega onoga što nas dočekuje i naravno jedan zaključak, a to se nadamo da ćemo moći brzo proći kako bismo više vremena mogli posvetiti raspravi s vama. Što se tiče transporta i širih gospodarskih učinaka, cijela politika e, temelji se na stavu da transport zapravo ima jedan značajan doprinos e, što se tiče održivog rasta, dugoročne konkurentnosti i razvoja unutrašnjeg tržišta, što naravno uključuje njihove, njegove veze sa ostatkom svijeta kratke i srednjoročne kapitalne investicije u transportni sustav mogu stvoriti znatne izravne i e, neizravne mjere, odnosno učinke po zapošljavanje, a dugoročno mogu značajno doprinijeti rastu. Europska komisija naručila je e, instituta frankhofel istragu, odnosno studiju o aspektu upravo koji se tiče rasta i otvaranja novih radnih mjesta. Još nismo vidjeli sve detalje studije, no za danas želim želio sam pokazati zapravo o kojim se tu veličinama i iznosima radi kada govorimo o njihovim e, zaključcima, a svim na sve detalje vratit ćemo se kada će to službeno biti objavljeno. Oni su se pozabavili time koji bi zapravo bio trošak toga da se ovo sve ne prevede E, i koji bi učinak toga bio kroz vrijeme. Predložili su da bi ukupna investicija svih koridora ključne mreži iznosila između od danas do 2030. na 623 milijarde eura. A kao što znamo, e, tek bi malen dio toga došao iz e, projekta sufinanciranja, a također smatraju da bi takva, takav iznos mogao stvoriti više od 5 naspram 1 u smislu BDP-a. Dakle, više od 3 trilijuna e, bilijuna povrata na takvu investiciju, a što se tiče radnih mjesta u tom razdoblju 2015. do 30. došlo bi do između 10 i pol i gotovo 12 milijuna novih radnih mjesta. Još jedna stvar koju snažno naglašavaju je efekt multiplikatora prekograničnih projekata za tehnološke inovacije i za stvaranje vidljivih vodećih tržišta unutar Europske unije koje mogu pokretati politiku inovacije kroz sustav TNT-a. Dakle, to su otprilike iznosi veličine o kojima govorimo, a sa detaljima ćemo se pozabaviti u budućnosti. Posvetimo se sada transeuropskoj prometnoj mreži, dakle TNT-u i instrumentu za povezivanje Europe, odnosno uredbama koje se time bave. To je na razini institucija dogovoreno krajem 2013. i smjernice za ono što bismo mi trebali učiniti kao koordinatori sa državama članicama su određene u samoj regulativi, a mogućnosti za financiranje kroz proračun e, Europe su izložene u instrumentu za povezivanje Europe. Ova kombinacija regulative i financiranja mnogo je ambicioznija u svojem veličini i dubokosežnija što se tiče definicije kvalitete nego bilo što drugo što se do sada dogodilo unutar rada na transeuropskoj prometnoj mreži. Zapravo prelazi se sa postojećih izoliranih sustava ka mreži koju želimo stvoriti. Što se tiče regulative, svatko od nas kao koordinatori, kao koordinatora bave se svim oblicima prevoza u koridorima za koje smo naduženi, za razliku od e, dakle, članova koje rade na ovim koji su u ovom odboru, ne bavimo se samo jednim oblikom prijevoza, već svim i željeznicama, i unutarnjim plovnim putovima, i zrakoplovnim, i morskim, i svim drugim oblicima e, koji uključuju i željeznički sustav upravljanja. Naš Džad e, je strukturiran u devet koridora. Dakle, karta Europa sa tih devet e, koridora je svojevrsni europski ekvivalent londonskoj podzemnoj sa tim pojedinim linijama koje povezuju sve točke. I tih devet geografskih koridora nadopunjeni su E, takozvanim horizontalnim koridorima i od kojih se jedan bavi morskim putovima, a drugi željezničkim sustavom e, za upravljanje željezničkim prometom u Europi. Kao koordinatori e, uvelike smo se bavili ne samo radom na svojim koridorima, već i međusobnim radom, zajedničkim radom, kako bismo ono što radimo učinili dosljednim, kroz sve dimenzije koje to obuhvaća. I za svih devet koridora, e, i dakle, zemljepisne, geografske koridore i za ove horizontalne, umjenovan je europski koordinator u ožujku 2014. i uloga koordinatora zapravo predstavlja jedan od novih ključnih elemenata koje dolaze strane regulative u ovom sustavu. Prošle godine svaki od koordinatora za tih devet e, zemljopisnih koridora dobili smo pomoć vanjskih konzultanata. Oni su u svakom koridoru pozbavili se svakim oblikom prijevoza i usporedili ga sa postojećom regulativom kako bi identificirali gdje su nedostaci e, i kako se koliki je njihov značaj i kako se njima možemo pozabaviti. I ključna pitanja kojima se bavimo su da se konkretno pozabavimo prekograničnim problemima, nedostacima, do sada kad smo se bavili sa TNT kartama, državna poduzeća koja se bave infrastrukturom su bila sklona ulagati unutar svojih granica, ali manje van svojih granica ili za stvari koje se tiču prekograničnog prometa. Dakle, Europska dodana vrijednost je upravo ta prekogranična interoperabilnost. i To su zapravo ključne stvari kojima smo se bavili u proteklo vrijeme. Kao kolegi koordinatora radili smo zajednički i na to ću se vratiti kroz trenutak, ali spomenuo sam da ukoliko imamo koridore i jednu strukturu foruma sa svim dionicima, kao i radni plan koji ćemo detaljnije objasniti za koji trenutak, zapravo imamo osnovu za ovaj posao sa dosljednošću, kvalitetno i sa dostatnom ambicijom, koja je zapravo na jednoj potpuno novoj razini, a dio toga je svakako financijski instrumenti na raspolaganju, na to ću prepustiti Matijasu. Hvala. Ja sam htio kao predsjednik samo prvo zahvaliti Petu Koksu prije nego što ti predam riječ. Da, odlično Budući da si mi rekao da nemamo mnogo vremena, ću pa samo vrlo kratko pozdraviti, već sam imao to zadovoljstvo i čast da sjedim ovdje u ovom odboru. Rekao bih da po prvi put u povijesti sada četvrte verzije transeuropskih e, mreža imamo sada dodatni financijski instrument. To je bilo vrlo važno u raspravama koje smo vodili 2014. godine, a taj financijski instrument naravno mora ocetavati sva ova težišta koje je kolega Pet Cox naznačio, a ako e, tu pažljivo pogledamo i to se može gledati pri eh, definiciji pojedinih koridora, je nama zapravo glavna zadaća eh, državama članicama reći da 80 posto prometa moraju ići pomoću multimodalnih platforma putem željeznica i morskih eh, i vodenih puteva. Da su to zapravo težiše i da zbog toga nismo uvijek u skladu sa određenim nacionalnim prioritetima zato što, kao što sam već rekao, želimo takve mreže. Isto tako smo usvrdili pri općenitom financiranju projekata da težišta koje smjernice određuju i koje financijski instrument uzima u obzir zahtijevaju dodatnu subsidijalizaciju. A probleme koje smo imali u poteškoći su bili ti da smo imali manje sredstva i da visina podrške nije bila ista. Prije smo imali do 20% podrške, a sada pomoću sredstava iz kohezijskog fonda možemo ići do 80%. A za ostale države članice koje nisu članice kohezijskog e, fonda možemo ipak 15-20% e, zajamčiti izravnih financiranja. Ono što smo usvrdili, kod svih projekata koji su podneseni u kojima se raspravljalo, da će biti potrebno financiranje od 30 do 40% kako bi se uopće ti projekti mogli ostvariti. Ne se tu o velikim projektima i kod malih projekata, na primjer pri željeznicama, kada se radi o popunjavanju malih rupa, je to doista jedan važan aspekt. Sada imamo i prvi natječaj za projekte, naravno da ne možemo još dati sve detalje, ne zato što to želimo prešutiti, već zato što se analiza trenutno provodi, ali dvije stvari već sada možemo vidjeti. Imali smo natječaj za otprilike 12 milijardi eura e, izravnih e, financiranja iz instrumenta za povezivanje opet, dakle subvencija, a e, projekti prelaze onih 30 milijardi eura. Isto tako kada pogledamo ukupnu e, ubovni iznos projekata, onda imamo više od 20 milijardi eura. To potvrđuje ono što sam malo pre rekao, da dakle, ako želimo popuniti rupe, da nam je potrebna ta određena podrška od 30 do 40%. I taj ključ, dakle, sa 3 na 4, e, može se jasno vidjeti i pri ovim projektima cijela rasprava koju vodimo i o većim investicijskim fondovima na europskoj razini se isto tako vodila o tome. Mi smo uvjereni da, da područje transporta također može koristiti taj instrument, ali već prema tome o kojem se prometnom sredstvu radi i koje se strukture želi postići da se moraju naći odgovarajući instrumente za to. Stoga smo od strane kolege Bodevika, kolega Sečija, zadobili odgovarajući prijedlog, oni su proanalizirali sve instrumente i oni će po određenom koridoru iznijeti prijedloge kako možemo postići te ciljeve jer dakle reći će evo s tim možemo postići taj cilj. Jača subsidijalizacija, privatno javno partnerstvo uopće nije isključeno kao ni očekivani učinci pologe, a trenutno sa projektnim obveznicima imamo prvo istraživanje koje smo proveli pri Europskoj investicijskoj banci gdje se ispostavilo da u određenim područjima onih 10% koje imamo u instrumentu za povezivanje Europe za financijske instrumente da možemo imati učinak poluge do 30. Znači to područje nije isključeno za postizanje većeg učinka pologe, samo je potrebno naći odgovarajući način financiranja. Tu se više radi o području e, luka, više se radi o cestovnoj infrastrukturi, više se radi o logističkim platformama, dakle tamo možemo ostvariti tako veliki učinak poluke. Što to je to što se tiče financija, e, radni plan je isto tako dovršen, to je bilo krajem prošle godine, dakle kao što smo imali težišta sa smjernicama koje smo dogovorili sa državama članicama, imamo i taj radni plan koji je u potpunosti dogovoren i pripremljen u dogovoru sa državama članicama. Taj se rani plan e, proizveo iz jedne analize koridora gdje smo uzeli u obzir infrastrukturne, socijalne, gospodarske ali i okolišne elemente, prije svega kada se radi o unutarnjim vodenim putevima, to je za pojedine regije vrlo problematično, nije lako tu uvijek postići e, usklađenost gospodarstva i okoliša, tu dakle imamo tu analizu koridora koje smo napravili sa prijedlozima i samih država članica. Te države članice su prihvatile taj plan i sada ćemo uskoro krajem prvog semestra ove godine dovesti do kraja taj, taj postupak. Težišta pri koridorima su upravo ona koje smo malo prije e, spomenuli. Analiza Fraunhofer će još i poboljšati tu analizu. Tu dakle imamo gospodarske, ali i socijalne aspekte povezane sa stvaranjem dodatnih radnih mjesta s jedne strane, a s druge strane studija instituta Fraunhofera također e, procjenjuje dodatnu vrijednost pojedinih projekata. To što znači da ako napravim prelazak sa ceste na željeznice u određenoj regiji, onda se začunava i ta dodatna vrijednost za okoliš. Taj aspekt se kad kad izgubi kada se radi čisto financijska analiza tih projekata, a to ima jednu posebnu prednost i to će biti jedan poseban aspekt tih studija. Prva godina u svojstvu koordinatora tu bih možda predao ponovno e, riječ kolegi Petu Koksu. Kao što znate, ja sam se tek u srpnju 2014. godine e, pridružio skupini koordinatora, a kolega Pet Koks je već dulje tu i stoga će on sada nastaviti sa analizom vezanom uz prvu godinu e, rada. rada. Hvala. Prva godina temeljila se na 3-4 sastanka sa svim relevantnim nacionalnim dionicima ovim koridorima i sve većem otvaranjem tih sastanaka za ostatak dionika. To je još uvijek nešto na čemu radimo, još e, na tome moramo poraditi, niti Rim nije izgrađen u jednom danu. A druga stvar je da imamo prisutne sve asistencije asistente, konzultanata koji su pročešljali regulativu i identificirali nam gdje postoje određeni nedostaci ili gdje stvari dobro funkcioniraju, te gdje bismo mogli identificirati pojedine prioritete. Treća stvar je da je svatko od nas za zemljopisni koridor morao e, napisati pismeni plan koji smo podnijeli krajem prošlog prosinca svakoj od uključenih država članica. U većini slučajeva većina tih radnih planova u potpunosti su bila odobrena e, od države članica, a u nekim slučajevima još se radi na jednom, dva detalja, Na sve će biti dovršeno do trenutka kada e, vam mi kroz par tjedana osobno se obratimo sa detaljima. Dobili smo e, opsežnu i vrlo pozitivnu suradnju samih država, regija, upravitelja infrastrukturama i drugima. To bih opisao kao projekt E, suvlasništva nad koridorima e, na temelju ovog oblika u kojem je, su koridori strukturirani. I to mislim da je vrlo dobra osnova za budući rad jer je to rađeno zajednički sa drugima, a nije nikome nametnuto. I u tom smislu ima i određeni, određenu dimenziju od ozdo prema gore koja je potrebna eh, u ovakvom zajedničkom dijeljenom prostoru. Koordinatori su također, kao što sam već spomenuo, zajednički radili kako bi sve bilo konzistentno, ali kako bi nam lakše bilo odaslati našu poruku na jedan dosljedan način. Mogli smo dakle na taj način sudjelovati na neformalnom e, transportnom vijeću u Milanu pod predsjedništvom Italije i zajednički smo imali grupe koordinatora koji su posjećivali glavne gradove zemalja u kojima se presjecaju pojedini koridori, a to uključuje posjete na ministarskim razinama Španjolskoj, Nizozemskoj, Njemačkoj i drugima. Također smo kao grupa stupili u kontakt sa Europskom investicijskom bankom. Kao što znate, u razdoblju kojim se ovim bavimo, e FC, Europski fond za strateške investicije, Juncker plan je ugledao svjetlo dana po prvi put i mi nas to zanima, dijelom zbog toga što smo financijski vezani uz to, a dijelom zbog toga što želimo vidjeti kako se taj plan može upotrebiti da se zapravo ostvari ono na čemu i mi radimo kroz naš program koridora. I kao što smo već čuli, e, već ćemo više raditi na tome sa kolegama Bodevikom i Sekijem. Imali smo nedavno i zanimljivu konferenciju u Innsbrucku gdje smo se bavili glavnim projektima u pojedinim mm, projektima i radili smo zajedničke vježbe koje su bile vrlo korisna, koristan alat za povećanje poznavanja pojedinih koridora. Što se tiče budućnosti, eh, dalje ćemo se baviti eh, prekograničnim uskim grlima i pitanjima interoperabilnosti i intermodalnosti. No, prihvaćamo da smo tijekom prve godine svog rada uvelike bili usredotočeni na ono što bih nazvao tradicionalna infrastruktura, odnosno nedostaci u istoj. A sada se moramo nadovezati na to i nadodati sve druge slojeve, ozelenjivanje koridora, e, pametni sustavi upravljanja prometom, pametna i održivi gradski ili gradski promet i sve druge izazove koji su vrlo stvarni što se tiče naših politika i koje će dati dodatnu složenost, dodatno razumijevanje onoga čime se mi bavimo. Dakle, već smo uspostavili velik broj kontakata sa uslužnim djelatnostima, sa industrijom, isto tako što se tiče digitalizacije, automatiziranih vozila, alternativnih goriva, da li za autobuse, automobile ili u transportne svrhe, a to je, su sve stvari koje ćemo još samo produbiti u vremenu pred nama. Završit ću sa sljedećim. Svima bih rekao, i naravno vi ćete sami biti uključeni u ove dijaloge na europskoj razini i kroz vaše e, izborne jedinice kroz države članice, a to je da dakle, naši radni planovi će biti revidirani i ažurirani 2016. i nakon toga svake dvije godine. I to neće biti vraćanje svega na nulu, već će svrha ovoga biti da se vidi koliko brzo neke stvari provodimo, dakle neke kosmetičke da će biti brzo gotove, treba čim duže, neke će stvari biti ubrzane, dakle mi ćemo nekako dinamično pokušavati pratiti taj cijeli proces i to će zapravo biti cijela sljedeća faza u našim planovima. Zum ganz kurz da samo vrlo kratko kao zaključak. Sredstva koja nam stoje na raspolaganju, njih moramo vrlo pažljivo koristiti. Sve skupa se govorilo o 500 milijardi eura ulaganja eh, u instrumentu za povezanje Europe. Vi poznajete te brojke. kad izračunamo učinak pologe, onda bih rekao da možemo projekte do 210-220 milijardi s time financirati u idućih pet godina. To je dakle jedan optimistični stav. To je mnogo, ali to nije dovoljno ako želimo ostvariti sve ciljeve koje imamo zacrtane za 2030. godinu. Druga vrlo važna točka je ta da zapravo koordinator jednom od svojih najvažnijih zadaća smatraju da se ta rasprava ne odvija samo na razini države i razini Europske unije. Mi tražimo i kontakt sa regijama, sa gradovima, sa organizacijama za zaštitu okoliša i tome slično kako bismo unaprijed već vodili dijalog pri planiranju projekata, a ne te kasnije kada je projekt već započet, jer smo mi i dalje, a i to smo i bili, uvjereni da ćemo za neke projekte uspjeti pridobiti građane samo ako su oni detaljno, temeljito o tome obavješteni. Mislim da će ta zadaća za nas biti jedna od najvažnijih u idućih nekog godina. Za transport, ali i za mobilnost općenito imamo određene smjernice, imamo financijski instrument, imamo radni plan, Imamo sveobuhvatnu analizu svih financijskih instrumenata, imamo analizu utjecaja na okoliš, radna mjesta i na gospodarstvo u tim državama mislim da smo vrlo spremni za to da idućih nekoliko godina s vama oblikujemo taj rad i taj e, ćemo, tu strategiju ćemo svakako htjeti podijeliti s vama. Da, hvala vam lijepa Matiju Groši pet Cox na ovom uvodu. Kao prvo sada koordinator imaju riječ, e, prvi govornik je Wim van de Kamp. Meneer voorzitter, dank u zeer. Het is Zahvaljujem predsjedatelju. E, doista je velika čast što možemo pozdraviti ovdje gospodina Koksa i Groša. Kao predvodnike strane Europskog parlamenta. Siguran sam da sve što su prikupili, svoje, sva iskustva tijekom svog rada u parlamentu, da će biti vrlo dobro upotrebljena na njihove nove funkcije kao koordinatora. I to je vrlo pozitivna stvar da se dobro upotrebi nečije iskustvo. Gosti su nam dali kratak uvod. A Trenutno znamo da je FC u parlamentarnom procesu i kada smo shvatili da će dio instrumenta za povezivanje Europe biti e, povezan sa EFSA-om, to je bilo novo za nas, imamo jedno privremeno izvješće o tome, a moje pitanje je što mislite koje bi mogli biti alternativni izvori financiranja. Postoji li dakle ikakav manevarski prostor, da li bi EFSI mogao zapravo biti svojevrsno osnaživanje ovog pristupa? Hoće li se pojaviti svojevrsni oblik crowd financiranja EFSI-a, cef Da li biste dakle mogli nešto o tome reći? A što se tiče ključne mreže načuli smo da neke stvari su određene kao prioriteti i zanima nas da li je to dovoljno jasno razrađeno. Postoje neki veliki projekti koji su već u tijeku, ali važno je da budemo usredotočeni i na velike i na male projekte. Rekli dakle, ste sami, Rim nije izgrađen u jednom danu. Što se tiče dozvola, dopuštenja, svo poštovanje održivosti, činjenica je da se suočavamo dakle, sa mogućnosti produženja prometne linije iz Nizozemske u Njemečku i vrlo je teško dobiti potrebna dopuštenja za to, pa da li postoji mogućnost ubrzavanja tog procesa. Što se tiče horizontalnih koridora. Kolega je prikazao vezu između horizontalnih i zemljepisnih koridora i rekao da se bavi e, pomorskim prometom. A nas zanima da li je to dovoljno blisko povezano sa ostalim koridorima. Što se tiče financiranja u kohezijskim zemljama, oni su pomalo neobičnoj situaciji što se tiče resursa raspoloživih za TNT mrežu i pitanje je da li se dovoljno koristi financiranje iz kohezijskih e, sredstava kada se radi o financiranju luka. Dakle, zemlje koje koriste kohezijska sredstva čini se da ne žele financirati luke, već da žele pronaći neke druge izvore financiranja za TNT. I konačno promjena modela Gospodine Groš, vi ste o tome dokument objavili i koji trenutno prelazi srednjoročnu reviziju i dakle pitanje je multimodalnost ili e, modalnost osnovne mreže. To su različite paradigme i što vi smatrate e, da li te, taj razvoj događaja je svoje vrst, nešto što je nametnuto tržištu. I što se održavanja tiče, u parlamentu iz godine u godinu vidimo da se sve više pažnje polaže održavanju. Jer jedna je stvar izgraditi autocestu ili kanale, unutarnje plovne putove, no to nije kraj priče. Održavanje je nešto što mora biti e, prioritet. Hvala. Ismail. Hvala Ismail Hvala lijepa. I u ime mog kluba zastupnika i od mene osobno želim zahvaliti kolegama Groši koks Cox na njihovom doprinosu, na njihovom izlaganju Možda bih kao prvo započeo s time da kažem što mi se jako svidjelo, a jedna od stvari koja mi se jako sviđa je to što, tako to ja sada barem shvaćam, po prvi put unutar Europske unije, najvjerojatniji na temelju te nove strukture transeuropskih eh, transportnih mreža, imamo suradnju koordinatora. Mislim da je to vrlo važno da Dakle, svaki koordinator ne pokušava samo izvršiti svoj posao u okviru svojih nadležnosti, već da postoji i razmjena mišljenja unutar tih devet koordinatora. Mislim da je to doista vrlo važno, zato što to zasigurno može doprinijeti stvaranju sinergijama. Ja sam zatim isto tako zabilježio i to mi je pozitivno I e, vi ste to nazvali, gospodine Cox, learning by doing, dakle da učimo usput dok radimo, da nisu nužno ministarstva za promet ona koje su jako skloni razmišljati na europski način, to sad moram vrlo pažljivo reći, već da se putem tih platforma koridora, putem tih zajedničkih e, krugova rasprava, da tu gospodu koja je prijevelo nacionalno gledala na to da dakle putem toga learning by doing eh, ih se pokuša navesti da se ostvara odlične sinergije tako što im se pokažu dobre prakse koje postoje na razini Europske unije. I mislim da je to načelo transeuropskih transportnih mreža bilo jedno od najboljih stvari što je u proteklih nekoliko godina Europska komisija proizvela. Naravno i uz veoma veliku podršku dvaju koordinatora, no zapravo činjenično gledano to je doista bilo tako. Sada bih prešao na odgovore i molim vas doista da mi odgovorite ako vam je to moguće. Upalo mi u oči da je kolega Groš rekao da je radni plan izrađen u dogovoru sa državama članicama, a zatim je gospodin Cox rekao u najvećem broju slučajeva. I neovisno o tome, ja sam si već i bio zapisao to pitanje, dakle radili se o tome da imamo određene države članice u kojima postoji vrlo uzorna suradnja, a da postoje druge države članice gdje bismo možda mi mogli pružiti određenu podršku? To je moje prvo pitanje. Moje drugo pitanje. Usvodio sam u izveću da zbog poteškoća koje smo u protočnosti imali pri, koordin, pri koridorima RTMS-a, da sada imamo jedan program za postizanje iskoroka na području ERMTS-a. To tako dobro zvuči da me zanima što zapravo sadrži taj program za postizanje iskoraka. To je dakle moje drugo pitanje. A moje treće pitanje vi ste nam ustupili neke pripremne materijale prije ovog sastanka gdje se govori o tome da svaki radni pa- plan treba sadržavati i analizu kako pojedine države članice stoje e, po pitanju interoperabilnosti i intermodalnosti sa drugim državama članicama i vrlo bi me zanimalo kada bismo mogli računati s time da ćemo zaprimiti jednu takvu analizu i hoćemo li mi kao Europski parlament uopće ju moći zaprinuti. Zatim još jedno pitanje koje se tiče financiranja Imamo sada jednoznačan signal, dakle 12 milijardi eura u natječaju, a 30 milijardi eura iskazanog interesa. To dakle nam pokazuje da smo zauzeli e, pravi pristup. A budući sam ja izvjestitelj u Sjeni bio u protokom sazivu za transeuropske transportne mreže, e, znam koliko je bilo teško izgurati te projektne obveznice naspram otpora država članica. Stoga me zanima Europska investicijska banka i projektne obveznice. Ako se dobro sjećam, smo govorili o 250 milijuna eura e, koje smo dali u okviru jednog pilot projekta, ali zatim niti od Europske komisije nismo ništa čuli o tome koliko je to bilo plodonosno, koje smo uspjehe, to jest neuspjehe postigli putem tih projektnih obveznica. Tu bi me zanimao vaš odgovor. Mislim, ne radi se o propasti svijeta ako taj pilot projekt nije urodio plodom, ali ipak bismo mi to onda kao Europski parlament trebali znati. I moje posebno pitanje se tiče nečeg što je također bilo dosta teško postići naspram država članica i što je bilo vrlo zanimljivo, to je bilo uključivanje lokalnih i regionalnih razina samouprave. Da dakle bez uključivanja tih razina neće biti moguće ostvariti takve projekte u idućih 20-30 godina. I koliko sam pratio tu situaciju, postoje zapravo različita različiti pristupi u pojedinim državama članicama. Neke države članice su dosta stroge kada žele uključiti neka tijela u te koridorne platforme. Zatim postoje države članice koje su malo liberalnije, fleksibilnije i stoga se moje pitanje isto tako tiče država članica. Kakva su vaše iskustva po tom pitanju sa dakle, raznim državama članicama? Hvala lijepa. Hvala lijepa sa Jackie Foster ili, ili Peter von Dalen. Ja, voorzitter, dank u wel. Ehm, Puno hvala, gospodine predsjedavajući. Gospodine predsjedavajući, uvijek e, kažemo da je politika sposobnost mogućega i da moramo u stvari nekako povući liniju razdjelnicu između političkog života i stvarnog života, života društva. Mislim da je ovo ipak najbolji primjer na koji način izvući najbolje od društvenog pristupa politikama. I mislim da je to ono što nam je potrebno. Sada imamo jedan izvediv i funkcionalan pristup. Iako sam to rekao kao premisu, sada bih krenuo dalje. U našem klubu vlada razočaranje time da se čini da je iz Junkerovog plana kroz ECF trebalo stići nešto sredstava. I sada postavljamo pitanje. Što vi mislite, jeste li optimistični ili pesimistični u pogledu Junkerovog plana ulaganja? Hoće li on slušati glas razuma kada dođe ključan trenutak. I sada nešto o projektima za izgradnju infrastrukture. Kada radimo analizu troškova i koristi, postoje projekti infrastrukture koji se temelje na takvoj analizi ili moguće da će neki projekt biti otkazan zbog toga e, što su troškovi preveliki u usporedbi sa koristima. A to je ono o čemu se radi u takvoj analizi. To nije nešto što vidimo od samoga početka. Međutim, treba razmišljati o tome da se neki projekti isplate s vremenom i sami sebi isplate kroz sebe isplate kroz razdoblje od 25 godina. Kada je riječ o kanalima, oni postoje i duže od 25 godina. Pa je li onda moguće e, da razdoblje procjene u stvari e, jest određeno prekratko. Kolega zna o čemu govorim. Možda smo previše skratili razdoblje amortizacije, odnosno povrata na uloženo. I to neće biti dobro. Hvala. Gospođa Majsner, hvala gospodine predsjedajući i hvala gospodinu Koksu i Grošu, mojim bivšim uvaženim kolegama. Željela bih reći nekoliko uvodnih riječi. Evo ovdje sam već nekoliko godina i razmatrala sam i promatrala izgradnju mreže TEN-T. E, to je slično razvoju Londona. Mogu vam reći da sam zadovoljna razvojem i da se nadam da će i e, mreža TNT biti toliko razvijena. CEF je izvor financiranja koji zvuči zaista grandiozno i mislim da općenito govoreći sredstva rastu. Mislim da smo svi e, tu i želimo da koridor te zaživi. Mislim da je to jako dobra stvar. Neki od vas e, će možda reći da ćemo dobiti sredstva iz EFC-a i da možda ne bi trebalo e, sredstva povlačiti iz CEFA. Što se tiče Junkerovog plana, čini se da dolazi do nekih preklapanja e, vezano uz europske koridore unutarnjih plovnih puteva i željeznice je li to nešto između čega su linije zamagljene, pa nemamo jasne razdjelnice. Gospodin Ertug vam je želio postaviti dodatno pitanje o tome. Ja sam sigurna da postoje parlamentarci koji su posebno zainteresirani za prometne projekte u svojim zemljama ili one u Njemačkoj ili negdje drugdje. Gospodine Cox, znamo da kod vas postoji takozvani slavni belt crossing. takozvani Fairman i čini se da bi to moglo imati učinak usporavanja. Na koji će način biti moguće e, izbjeći uska grla na određenim područjima, čak i u istoj zemlji. A sada, Matiju, vi ste govorili o unutarnjim e, plovnim putevima i o izgradnji mostova između gospodarstva i ekologije. Rekli ste da je to katkada teško pomiriti. Što ste točno imali na umu rekavši to? Jeste li mislili na neke konkretne projekte koji nam u stvari demonstriraju koliko je teško katkada pomiriti interese gospodarstvenika i ekologa? U Njemačkoj često nailazimo na to da su koridori, razni oblici poveznica, nešto što se nikada ne ostvari. Katkada dolazi do ulaganja koja su dugotrajna, pripremaju se i po 20 godina, ali se ništa ne dogodi. A sada gospođa Kylenen. Hvala. Dragi koordinatori, hvala vam na izlaganjima. Imam nekoliko pitanja. Moje bi prvo pitanje bilo na koji način vi vidite budućnost i financiranje ECF-a? E budući da postoji zamisao da se sustav financiranja promijeni i krenemo sa modelom na temelju EFSI-a. Da li vas brine to da bi novi model financiranja mogao stvoriti jedan trajni oblik financiranja koji je drugačiji od dosadašnjeg? A sada drugo pitanje. Što se tiče uloge digitalizacije prometa i uvođenja pametnih sustava, vidite li to kao jednu priliku ili više kao prijetnju sustavu TEN-T? U stvari je poanta u tome da se više gradi, da se izgrađuju nove stvari, no trebali osim planiranja izgradnje razmišljati i o stručnim znanjima koja su nam potrebna za nove tehnologije i digitalizaciju. Možda bi to moglo smanjiti našu potrebu za sve većim i sve skupljim novim projektima. Pametni sustavi bi možda stvorili nove prilike kojima bi se smanjila potreba ili barem uklonio naglasak e, sa osobnih automobila i stavio na javni prijevoz. Svi smo mi upoznati s time da ćemo u budućnosti imati manje sredstava na raspolaganju. Ja vjerujem da bismo trebali stvoriti integrirani prometni europski sustav koji je utemeljen na pametnim tehnologijama i koji može iskoristiti sva stručna znanja o fizičkom planiranju, planiranju putovanja i sl. A što mislite o tim e, gomilama administrativnih tereta koji nam stoje na putu prema razvoju Europe? Hvala. Danke sehr. Jetzt Karim Hvala lijepa. Sljedeći govornik je Karima Deli. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. Hvala i vama, gospodo koordinatori. Gospodin Cox, rekli ste jednu zanimljivu rečenicu. Rekli ste, mi ćemo uvesti ekologiju u koridore. Ja sam ekolog i stoga me zanima zapravo što ste pod tim mislili, što ste mislili kada ste rekli da ćete taj ekološki aspekt e, više uključiti u koridore. To me jako zanima. Moji kolege se sjećaju da ste bili zastupnik u Europskom parlamentu, ja vas ne poznam od prije, ali u svakom slučaju u vašem ste izlaganju rekli jednu nevjerojatnu rečenicu. Rekli ste ali vi kao parlamentarni zastupnici ste zaduženi na neki način da budete veleposlanici tih novih infrastruktura. Ali prava, pravo zapravo pitanje vezano u sadržaj tiče se radne metodologije. Dakle, možete li nam danas pružiti neke primjere o načinu na koji ćete vi uključiti predstavnike civilnog društva u vaš rad koordinatora. Jer mi parlamentarni zastupnici u Europskom parlamentu ne možemo samo biti veleposlanici toga ako vi u vašem radu ne uključite građane u to. Jer može se dogoditi da se neki građani ne slažu s vašim projektima, a ja ih zapravo dosta poznajem. Tu ću zaključiti moju digresiju. Mene zanima kako će se uspostaviti sustav nadzora nad e, plovnovodenim putevima u razradi ovih projekata veznih uz koridore. Tu se radi o infrastrukturi, ali se isto tako i radi o materijalu. I zatim jedno zadnje pitanje koje se tiče oba kako ćete koordinirati mreže koje pokrivaju vaši, koridori sa ciljevima interkonektivnosti i intermodalnosti. Mene zanima kako konkretno mislite to učiniti. Hvala. Vielen Dank, jetzt Peter Hvala lijepa, sada Peter Lundgren. danke. U redu, hvala. Onda Luis de Grande Pascal. Sí, gracias, señor presidente. Bienvenidos, presidente Cox. Bienvenido, Mathieu. Puno hvala, gospodine predsjedavajući. Dobrodošli, Matthew i gospodin Cox. Baš sam čuo neke da govore da vas ne poznaju, ali ja vas poznajem. Gospodin Groš je nama u ovom odboru u stvari jedan stalni član i zna sve o nama. Ali ja ću se nadovezati na ono što smo do sada već čuli. Govorili smo o tome da trebamo biti ambasadori ovih projekata. Postoje opipljivi problemi s kojima se suočavamo i dati ću vam neke primjere istih. I to su prekogranični problemi. Kakav utjecaj vi kao ambasadori imate na rješavanje tih problema? Kada recimo dođe do prekograničnih e, poteškoća u Španjolskoj, na Sredozemlju, prema Atlantiku, u Francuskoj i slično. Suočavam se sa problemima za koje su nekad krive Francuska, nekada Španjolska, ali problemi postoje. Tu je i Portugal, moja gotovo druga domovina i tamo postoje problemi. Donose se naime političke odluke koje su iznad onoga e, o čemu mi razgovaramo i e, tako se kreće u projekte brzih autocesta. To je napravila i Francuska. Međutim, ja nikoga ne prozivam. To nije krivica niti Francuske, niti Španjolske, ni Portugala. Ono što želim reći je da postoje jasno izraženi prekogranični problemi. Prema tome, da li i vi imate poteškoća ovdje ili Europska unija dobiva nadležnost za tome da se pokrenu radovi ključni za sve procese. Hvala sa Klun. Hvala. Zahvaljujem koordinatorima na doprisonima. Ja vas nisam do sada upoznala, gospodine, ali gospodina Koksa poznajem. Hvala vam na jasnoći e, i na naglascima koje ste danas izdvojili baš poput ostalih i ja se veselim detaljima vezanima uz koridore koji mene osobno zanimaju e, zbog e, zemlje u kojoj radim. Ali sada nešto praktično o financiranju projekata. Kada smo krenuli sa ovime, EFSI još nije niti postojao kao izvor financiranja. Zbog toga smo u međuvremenu imali e, predane projektne prijedloge koji sada trostruko nadmašuju raspoloživ iznos. Što imate o tome reći? Mislite li da se klima promijenila? Mislim, jasno mi je da jest, ali mislite li da ćemo moći prihvatiti još e, velik broj projekata ili ne, budući da su neki od njih spremni? i već u završnim fazama izrade. Mislite li da ćete moći e, pokriti e, sredstva za e, brojne projekte ili ne. Postoji li mogućnost da možda povežemo nekoliko manjih projekata pa da to bude jedan veći projekt ili ne. Željela bih evo dobiti uvid u vaš način razmišljanja o ovome i na koji način osigurati financiranje iz EFSI-a. Hvala lijepa, sada Dominik Rike. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Pozdrav gospodinu Grošu, gospodinu Koksu, oni su dobro poznati u našem domu. Želim naglasiti jedno pitanje, dakle samo postojanje koordinatora za koridore je bilo vrlo važno za rad Europske komisije kada smo govorili o sljednicima i instrumentu za povezivanje Europe i oni za, sada isto uživaju u dakle, tom povratu za vlastito ulaganje. Dakle, vidi se da postoji turvarajući rad, odgovarajuća suradnja koja je vrlo zanimljiva između koordinatora i Europske komisije. Želim izati jednu primjedbu i postaviti nekoliko pitanja. Primjedba vezana uz financije. Jer na kraju krajeva poteškoće sa ulaganjima kod koridora su e, ograničena zbog kapaciteta za ulaganje na području željeznica. Ja se sjećam jednog malog izračuna koji je bilo zanimljiv vezan uz instrument za povezivanje Europe. Kao što znate, tu se radi e, o jednom dijelu dakle, tog iznosa Prijedlog Europske komisije za instrument za povezivanje Europe je bio na početku 50 milijardi eura, od toga 30 milijardi eura posvećeni transportu, 10 energetiki, 10 komunikacijama. Tih 30 milijardi transporta pretočili su se zatim na 20 i nešto milijardi na prijedlog, Europskog, prijedlog vijeća i zatim su se smanjili čak na 13 milijardi eura, zato što 10 milijardi eura zapravo proizlazilo iz kohezijskog fonda koje je samo izdvojeno za instrument za povezivanje Europe, ali što nije predstavilo zapravo dodatno financiranje za transport. To se jednostavno samo pre, e, prenijelo iz e, jednog e, poglavlja u poglavlje 1. Dakle, ostaje 13 milijardi za transport u instrumentu za povezivanje Europe, a prijedlog komisije koje je vijeće poduzelo je da se 2,7 milijardi eura od tih 13 milijardi oduzme kako bi se financirao Junckerov plan, što znači da imamo 10,3 milijarde koje nam ostaju. I eh, pala mi na pamet ideja da 10,3 milijarde, ako pogledate, to je zapravo ona ista, onaj isti iznos koji smo u proteklom višegodišnjem financijskom okviru europskog proračuna potrošili, a to je iznos koji je bio posvećen radu operativne agencije Europske komisije za velike transportne mreže. Dakle, e, prije deset godina imali smo 8 milijardi eura koji su zatim prebačeni, to je pretočeno u 10,3 milijardi. To je zapravo sad ovaj iznos koji nam ostane u instrument za povezivanje Europe. Što znači da je instrument za povezivanje Europe jednostavno nestao financijski gledano. Nema više novaca. To što smo došli do onoga što je bio prijedlog Europske komisije prije 10 godina, da dakle se operativna agencija za transportne mreže financira sa 10 milijardi eura. Matiju se dobro toga sjeća jer on tada bio tu. Dakle, ne trebamo se zavaravati proračun instrumenta za povezivanje Europe trenutno u potpunosti nestaje, više ništa, ničeg nema. To je prva primjedba koju sam htio izdati, a druga primjedba koja odgovara pitanju koje je postavio Izmail. E, imamo neke zabrinuti se vezano uz budućnost sa projektnim obveznicama. zapravo mehanizam Jukarovog programa je jednak mehanizmu e, vezano uz projektne obveznice. Dakle, to je jamstvo za rizik ili za prvi rizik. To može imati različite oblike, to mogu biti e, obveznice, to može biti vlasnički kapital, e, to mogu biti različite financijski mehanizmi, ali na posljedku je jedno vrlo iznenađujuće, a to je da su države članice bile u potpunosti protiv projektnih obveznica u instrumentu za povezanje Europe, a da se sada bacaju na taj projekt Junckerove komisije gdje se radi upravo o tom financijskom mehanizmu. Mi smo pokrenuli jednu inicijativu 250 milijuna eura za projektne obveznice. To, su, to je na neki način jedan mikro Junkerov plan, osam projekta je prihvaćeno. E, pozivam vas da ih pogledate. Naravno, na nijedan projekt ne odgovara e, području infrastrukture i transporta koji odgovara tom tipu subvencije. Što znači da za mnogo projekata nema e, dovoljno sredstava, ne za sve, vjerojatno, i to je za propitanje koji želim postaviti koordinatoru, dakle ne postoje ta poveznica između mnogih projekata i Junkerovog plana. Što znači da ne trebamo čekati da prva jamstva budu iskorištena za projekte gdje se radi o povratu ulaganja u javnom sektoru. Mene zanima mogu li nam koordinatori dati svoju procjenu o svim tim projektima. Dakle, imamo taj iznos u milijardama eura za te projekte, koliki broj projekata će imati dostatna financijska sredstva kako bi doista mogli iskoristiti financijski mehanizam poput Junckerovog plana, dakle tih eh, šesto i nešto e, milijardi koliko će, koliki postotak će moći iskoristiti ta sredstva, 15, 14, 14% ili još i manje. Hvala sada gospođo Bilbao. Zahvaljujem. Zahvalila bih se gospodinu Grošu i gospodinu Koksu. Tijekom proteklog saziva kada smo raspravljali transeuropske mreže, predložili smo amandman da koordinatori dobiju još veće nadležnosti. Ko bi kada pomislila da će Matija biti taj koji će toga najviše profitirati. Nažalost, nismo uspjeli dati toliko nadležnosti koordinatorima koliko bismo zapravo željeli, tako da smo svjesni ograničenja unutar kojih radite i poteškoće s kojima se suočavate. Imajući to na umu, kada govorimo o transeuropskim mrežama, dva su ključna kriterija za projekte. Moraju stvoriti dodatnu europsku vrijednost i moraju se baviti uskim grlama, grlima na granicama. To su zapravo osnovni kriteriji. Također 1% europskog BDP-a se danas troši e, zbog toga što se zbog kašnjenja velikog broja kamiona na graničnim prijelazima. Što me dovodi do pitanja, govorili smo o provedbi projekata, analizi troškova i koristi projekata, a moje pitanje hoćete li provesti svojevrsnu analizu troškova i koristi od toga da se ne provedu ovi projekti ili pak da se provedu neki projekti koji su već na pola gotovi, u koje je mnogo novca uloženo, ali koji su zapeli. To je dakle moje prvo pitanje. A drugo, trebali bismo zadržati dosljednost što se tiče odgovornosti i donošenja odluka na razini Europske unije. Imali smo otvoren poziv natječaj, države članice su popis projekata predstavile, nisam sigurna da li se držalo ovih kriterija dodane europske vrijednosti i prioriteta za granične prelaze. Moje dakle pitanje kako možete utjecati na izbor projekata od svih tih sa popisa koje su države članice predložile. I kako će to dakle u budućnosti izgledati? Imate li dakle kakvu mogućnost reći da nešto je ili nije prioritet? i naravno da je nužno držati se kriterije. I posljednji komentar. Nedavno smo pročitali da imamo najbrže najbrži vlak na svijetu u Japanu. I to je svojevrsni magnetski vlak, a Japan tako pokušava povezati Tokio i Osaku 500 km e, za 1 sat. No u Europi, usprkos tome što se događa u Japanu, nismo u mogućnosti izgraditi e, brze vlakove kako bismo riješili prekogranična kašnjenja. Dakle, nismo dorasli zadatku. A ako nismo dorasli zadatku, ne možemo predvoditi ničime. Malo pojednostavljujem, ali to je kako ja vidim stvari i zapravo mi pokušavamo provesti ovdje jednu cjelokupnu analizu 500 km na sat, magnetski sustavi, patenti koji e, vrijede na globalnoj razini. Takve stvari su za nas znanstvena fantastika. Dakle, mislim da doista postoji nedostatak odlučnosti, nedostatak europskog vodstva i rado bih čula vaše komentare o tome. Dakle, imamo taj prelazak na željeznicu, no to se nikada neće niti približiti e, japanskim inovacijama. Tako da bismo možda mogli početi razmatrati njihove patente, a ne baviti se istraživanjem. Možda malo provokativno, ali eto. Jens Nielsen. Hvala vam lijepa na ovom vrlo detaljnom sveobuhvatnom izvješću. Samo da vam pritom kažem sljedeće, mi imamo mogućnost, imamo vizije, sada konačno moramo to sve pokrenuti. I ja se svakako slažem s vama kada kažete da je mnogo toga povezano s time da su države članice one koje o ovome donose odluke, o planovima, o mogućnostima financiranja. A ja mislim da se u samim regijama daje premalo doprinosa. Ja dolazim iz Švedske tu regije moraju provoditi vrlo e, obuhvatne planove i tu se također pokušava mobilizirati tijela lokalne regionalne samouprave e, pa i privredu mobilizirati kako bi oni dali svoje doprinos. Ja mislim da oni koji trebaju provoditi na kraju krajeva te projekte se i nalaze u tim regijama. Pojedine regije su izložene velikom pritisku državama članicama. One ili druga tijela samouprave već prema sustavu e, administracije su one koje zapravo imaju odgovornost i stoga mislim da ne smijemo njih zaboraviti pritom jer velik dio posla bi se na njima. Hvala vam sada gospodin Teliška. Hvala. Mislim da su već spomenute, spomenuti cijeli niz točaka pitanja koja sam ja želio spomenuti, pa su mi preostala svega dva. Jedna stvar koja me osobito iznenadila činjenica je da sada kada imamo europske koordinatore zadužene za sve oblike prevoza u jednom koridoru, je također dobro za procjenu dodane vrijednosti određenog oblika prevoza u usporedbi s nekim drugim. Spomenuli ste primjerice pitanja okoliša koje ja imam na umu i to je svakako pozitivno. Vi, gospodine Groše, odgovorni ste za koridor koji je i meni od interesa kao Čehu i raspravljao sam sa češkim ministrom prometa upravo danas o tome, a za razliku od njegovih e, prethodnika, on je uvelike zainteresiran i za pitanja vodnih putova. Tako, dakle, možete li me prosvjetliti što će se zapravo konkretno učiniti? Ukoliko uzmemo vaš koridor, koji, kao što sam rekao, je meni od interesa, kako bismo procijenili dodanu vrijednost koju ja vidim u unutarnjim plovnim putovima u sporedbi sa e, autocestama i drugim oblicima prevoza, osobito u brdovitim područjima. A drugo je pitanje, i znam da je to teško zadgovoriti europskim koordinatorima, ali svejedno na umu mi je iskustvo e, sa tim situacijom gdje je u prošlosti sve dogovoreno sa vijećem, na prijedlogu komisije, dogovorio je to i parlament i komisija, a kada se nešto pre, taj određeni projekt provodi u stvarnosti, dovoljno da jedna država članica zapravo sve druge e, učini taocima. Dakle, drugim rečima, ako je već sve imamo na papiru, imamo financijska sredstva, možda ne potpuno dostatna, ali imamo ih, dakle, možemo nešto provesti, osobito za neke manje države članice koje nisu toliko integrirane transportno s unutarnjim tržištem i dovoljna je svega jedna država članica koja će odugovlačiti i sve onemogućiti. Dakle, što ćemo sa tim učiniti? Postoji li kakav napredak u tom smislu i koji su alati kako Europski parlament možda može pomoći, kako odbor za promet može pomoći. Hvala. Marija Grapini. Hvala vam lijepa. Ja bih htjela zahvaliti našim e, gostima govornicima, koordinatorima na njihovom izlaganju. Moram vam reći da su mi stvari zapravo bile jasnije tijekom samog izlaganja nego sada nakon što su postavljena pitanja. Ja sam imala jedno vrlo konkretno pitanje. Pitala sam vas odakle ćemo konkretno dobiti ta sredstva, ali zapravo jedan kolega zapravo <laughs> sada rekao da uopće neće biti sredstva za to unutar instrumenta za povezivanje Europe. I stoga se ja sad ponovno vraćam na moje pitanje i zamolila bih vas da konkretno kažete ako vam je to moguće koliko ćemo novca od dakle e, uzeti za ovo. I zatim imam još jedno drugo pitanje koje je za mene osobno važno, možda i za druge kolege, ne znam. Predsjednik Juncker je često znao reći, a to me zabrinjavalo, o tome kako će se e, projekti za EPSI izabirati. I stoga me zanima kako će izgledati prioriteti za izbor projekata na tih 11 koridora, ali ne možemo istodobno započeti sa svime. Ko će birati te projekte? Na primjer, sam jako e, zabrinuta zbog toga što imamo šest osoba, šest stručnjaka koji nisu pod parlamentarnim nadzorom, što će moći bez ikakvih kriterija, bez ikakvih e, zadanih uvjeta izabirati projekte za EFSI, što može dovesti do toga da ćemo um, napraviti trase koje zapravo neće voditi jedne k drugima i uopće nećemo imati interkonektivnost. I tko će zatim upravljati tim koridorima? To je moje iduće pitanje. Badem sam saznala sada da jedna država članica namjerava uvesti cestarinu za e, korištenje autocesta za državljane iz drugih država koje ne misle nametnuti svoje svojim vlastitim građanima. Mislim, to onda doista nije jednakost građana Europske unije. S time se slažem, još jednom želim zahvaliti na vašim doprinosima i želim se osvrnuti na dvije stvari. Pet koks kada ste prvi put e, se s nama susjeli, to neću nikad zaboraviti, to sam i često spominjao, si rekao, mreža željeznica u Europi je Eh, jedna vrsta slagalice sa rupama koje postoje baš tamo gdje su i granice. To je točno i to moramo promijeniti. S tim u vezi imamo iskustva, na primjer imamo jedan koridor u Njemačkoj, Erfurt Nürnberg, koji se gradi već mnogo godina gdje postoje subvencije iz Europske unije, ali iz Minhena do tunela eh, Basel nemamo uopće trasu. Sada su tek odredili kako će biti linija i to uopće nije, u, nije razmjerno. to su veliki projekti, ali Matiju je govorio i o malim projektima i o malim prekograničnim koridorima i tu je situacija ista. Iz Berlina do Brisela sada više nema željezničke linije zato što nedostaje 100 milijuna. Ali, sa tih 100 milijuna ja bih uštedio dva sata u vožnji i onda bi taj vlak mogao voziti mnogo brže, ne bi bio spori vlak. Tih 100 milijuna eura nedostaje zbog manjka u kofinanciranju, ali s druge strane Europska unija za trasu iz Štutkada do Ulma daje 3 milijarde eura, a tu uštedim 15 ili 20 minuta u vožnji. Tu postoji dakle 15% sufinanciranja od strane Europske unije, dakle otprilike mogu reći da je to potpuno bedastoća. Dakle, e, toliko, velika sredstva za toliko malo minuta, a s druge strane ne radimo na ušedi dva sata. Kako to možemo napraviti? Upravo ti prekogranični prijelazi su vrlo važni zato što 90% putnika u željezničkom prometu se prevozi nad e, trasama koje iznose manje od 50 km. Bez obzira traju li ti projekti 30 do 40 godina, bez obzira koliko su skupi, mali projekti tu zaostaju na, e, e, i zapravo samo se koriste veliki. Ja se 30 godina već bavim politikom prometa i zapravo sam usvrdio da ono što politika želi da to učini jeftinim, a ono što se što politika ne želi učini skupim. Evo, ima 30 primjera, ali sad ću jedan primjer navesti. Kada se prije mnoštvo godina započelo sa projektom Štutka 21, onda se govorilo da ako se proda površina iznad kolodvora u Štutkadu, da će se s tim novcem moći prebaciti kolodvor, dakle ispod razine zemlje eh, i da će biti nula eh, eura troškova. Danas imamo veoma velike gubitke. Što se tu dogodilo? Zatim isto tako je sveučilište Dresden proizvelo analizu da e, se izvede plan izgradnje autoceste oko Drezdena bez prilaza i bez odlaza. Tu je izašla sa sveučilišta jedna studija o odnosu troškoj učinkovitosti. Mislim, to je potpuno besmislica. Imao ja mnogo novaca ili ne, e, to nema nikakvog smisla, ali to se smatra pozitivnom. Jučer sam e, čitao analizu vezano uz tunel Zemering Basel E, jedna, jedno poduzeće iz Minhena je napravilo tu analizu. Prema kriterijama su rekli da kad bi se taj tunel izgradio i odmah ponovno zatrpao da bi došlo do pozitivnog ishoda od 1,4%. U Berlinu stalno e, uništavati i ponovno izgrađivati shopping centre, pa to isto ima smisla, to isto stvara mjesta, ali to je besmisleno. Što znači da kad kad, čak i ako se ništa iz projekta ne dobije, ipak mogu dobiti tih 1,4%. Kako da nađemo izlaz iz te situacije? Zadnja točka izgleda da nedostaje na poticajima i nacionalne države su slijepe kada se radi o području preko granica, ali tu postoji dakle europska dodatna vrijednost. Zbog toga ja smatram da za ta područja koja nam nedostaju, dakle sa granice do idućeg čvora željeznica, da se tu koriste kohezijski fondovi do 85% čak. Financijski gledano to nije mnogo zato što se tu radi o kratkim trasama, 10, 8, 5 km, ali tu bi mogli pokazati tu europsku dodatnu vrijednost. A koje mogućnosti vas dvoje vidite da to učinite? Onda netko kaže da ako može dobiti europska financijska sredstva da će preuzeti taj projekt zato što postoji ta europska dodatna vrijednost. A prije nego što vi odgovorite na sva ta pitanja, gospodin Onidi ima riječ ili tko već u ime Europske komisije ili se komisija ne želi javiti, ne, uopće ne u redu, onda ćemo uspjeti se pridržavati našeg vremena. Tko počinje, dogovorite se. Pet koks, dobro. We have a very large number of dakle, mnogo je pitanja, tako da ću se pozabaviti nekima, a Mati će preuzeti neka druga. Mnogo kolega je pitalo o EFSI, strateškom fondu za investicije, tako da bih započeo sa time. Poput vas i mi iščekujemo sve detalje što se tiče fonda. No ono što vam mogu reći je da predlažemo da se prođe kroz sve projekte koje poznajemo, jedan po jedan koridor, kako bismo vidjeli koji bi najdosljedniji bili što se tiče uredbe EFSI, kako bismo mogli optimizirati e, to dodatno financiranje. I osim tog postupovnog od, odgovora ne možemo ništa reći precizno. Na ovome se još radi, a čekamo dok sve bude dovršeno i da vidimo same detalje regulative. No, želimo iskoristiti FC najbolje što možemo kada će biti na raspolaganju. Druga stvar, jasno iz našeg razgovora sa Europskom središnjom bankom, čak i prije nego što dobijemo uredbu da će financiranje iz fc a E, biti najviše odgovarajuće za projekte koje se može amortizirati. Za one dakle, koje imaju prihode iz životnog ciklusa i mogućnost povrata. Dakle, prilično je jasno za sve te transportne investicije e, da je potrebna e, kapitalna investicija, ali da možda nemaju jednako toliko mogućnost povrata sredstava i da će oni mnogo teže zadovoljiti kriterije strateškog fonda za investicije. Ja ne izmišljam ta pravila, nego ih samo tumačim kako ih ja shvaćam. Element e, koji naglašava, koji nama do sada naglašavala Europska banka za investicije kroz naše sastanke, bila je da će pokušati razviti sustav e, osnaživanja projektnih obveznica, odnosno da će uzeti jedan dio financiranja koji će se smatrati možda malo e, riskantnijim nego za običajno tržište i da će ponuditi jedan dio, to se naziva mezanin financiranjem, dakle ponuditi dio financiranja za onaj najriskantniji dio ulaganja. To neće biti cijeli projekt, ali uz to možda biste na tržištu mogli dobiti na obveznice po nižoj cijeni i sa boljim kreditnim rejtingom, jer će e, dakle, jedan dio e, prema, e, kako to banka kaže, imati smanjeni rizik. Dakle, to bi moglo financirati, funkcionirati. E, što se tiče onoga što je nekolicina spomenula o pilot projekt, projektnim obveznicima, pilot projektima, sve što vam do sada mogu reći je da kroz nekoliko godina s ovim, koje sam s ovim bavio, niti jedna od tih projektnih obveznica ju ja nikada zapravo nisam vidio i mogu reći dakle da to nije primjenjivo na projekte za transportnu infrastrukturu, barem ne na temelju mog iskustva, niti za jedan projekt s kojim sam se bavio. Što se tiče odgovarajućih iznosa, gospodin Rike je pokazao kako se sa 30 miliona dođe do ispod 10. Mogu vam potvrditi da poziv za natječaj koji je sada otvoren ima vrijednost 12 milijardi eura. I kao što je jedan od kolega rekao, zapravo omjer za taj projekt je preko 13 naspram 1, a situacija u geografskim koridorima je više od 16 pram 1, a u horizontalnim preko 10 naspram 1. Dakle, cijeli niz ovakvih pitanja postoji gdje moramo se odlučiti oko prioriteta. Postavili ste pitanje također o tome tko donosi odluke, što je sa vrednovanjem toga. E, što se tiče e, instrumenta za povezivanje Europe, ako uzmemo sredstva koje imamo na raspolaganju, e, ona sada prolazi kroz vanjsku evaluaciju gdje se različitim odlikama projekta dodjeljuju određeni vrijednost, određeni bodovi, dakle europska vrijednost, stanje pripravnosti, kapaciteti i status u kojem se tiče svih dozvola za izvedbu i ja nisam ništa od toga vidio, ali znam da se na tome već velike radi. A to će se ponovno vratiti na agenciju i Europsku komisiju koja će se baviti svojim primjedbama i u određenoj fazi procesa koordinatori će tek biti upoznati sa time što se zapravo događa. Tako da trenutno mi jednostavno čekamo i mi nismo ti koji će birati koji imamo, dakle pravo donijeti odluku, međutim mi smo oni koji se bave sa vladama, sa regijama i sa vama i sa komisijom i bavimo se dakle sa pravilima kako su nam na raspolaganju. Što se tiče toga koji su koridori od kolike važnosti. Mi ne donosimo odluku o tome. Vi, Europski parlament, na neki način ste glasali o ovoj politici i nama ste dali da sa njima radimo. Mi nismo ti dakle koji sastavljamo ove popise projekata. Može li se to među vremenu u budućnosti promijeniti? Možda da, ali e, neće to biti na temelju središnjeg diktata iz Brisela, već na temelju dijaloga na terenu sa pojedinim dionicima koji su u ovo uključeni. Da se vratim na pitanja financiranju, jedno od pitanja koje je nekolicina spomenula je pitanje 2,7 milijardi iz CFa e a koji će biti upotrebljeni za financiranje u Junckerovom planu. Kratak odgovor za na to bio bi da će naš cijeli natječaj, da bi redovito trebao biti 2016. sredinom godine, a s obzirom da Junckerov plan je prebačen u napred financijski, vjerojatno ćemo imati svojevrstan nedostatak u svojoj omotnici, tako da ćemo drugi poziv za natječaj vjerojatno imati koji će biti mnogo manji ukoliko nam na raspolaganje ne bude stavljena ova svota. Tako da je sigurno da će biti izravan utjecaj na sljedeći natječaj kojim će se smanjiti naša mogućnost za financiranje bit će mnogo manja za 2,7 milijardi koje ćemo morati prebaciti Junckerov plan. A pitanje na koje ne znamo odgovor je, s obzirom da gubimo novac na mala vrata, Hoćemo li dobiti na velika vrata nešto više time što ćemo moći mobilizirati Junker plan? E, neto učinak, rezultat doista ne znam. E, što se tiče transportne infrastrukture, mi bismo željeli situaciju u kojoj pobjeđujemo u svakom slučaju, da li će tako to ispasti, morat ćemo jednostavno vidjeti. Jer ne znamo kako će biti mogućnost opravdavanja pojedinih projekata odnosno financiranja tih projekata na temelju njihove buduće isplativosti. Postavljeno je pitanje o projektnim ciklusima, analizi troškova i kakve se koriste stope pri amortizaciji i tome sličnom. Sva ta pitanja su vezana sa analizom osjetljivosti i pitanja su koja će se morati procjenjivati na temelju pojedinih slučajeva i vidjeti kako će se time baviti nacionalne administracije. Neću se sada dotaknuti svog vlastitog koridora. Na mnoga pitanja mog koridora koja se bave Njemačkom, zapravo čekaju rezultat njemačke odluke koju ćemo znati krajem ove godine. Dakle, neke stvari koje bih mogao odgovoriti iz svog koridora njemačkog, zapravo također ne mogu odgovoriti jer čekam rezultate njemačkog plana. Dakle, moj posao. E, naš posao je jednostavno pokušati e, najbolji zamah koji možemo stvoriti e, na temelju nekih zajedničkih projekata. A što se tiče sustava upravljanja željezničkim prometom, postavljeno je pitanje o tim iskoracima koje je spomenuo koordinator gospodin Vink i kratak odgovor je da je on zapravo pokušavao definirati e, što se tiče kilometara da ukoliko se kraće dionice, kraće trase prebace unutar RTMS željeznički sustav, da će prednosti toga biti proporcionalno manje. Tako da je njegov program tražio neke manje dijelove sustava koje bi mogli dati veću korist e, time što će omogućiti interoperabilnost preko granica. A ono što znam, ne znam sve detalje, ali pitali ste o reakcijama država članica. I za svoj koridor mogu reći da imam sedam država članica i e, Norvešku, državu EA, i te su sve države odobrile sve iz našeg plana i to je zapravo slučaj u većini planova. Još se na nekim detaljima radi, ali to su doista detalji i nema nijakvih e, značajnih prepora između bilo koje države članice ili koordinatora o samim planovima. Dakle, RTMS sustav i osjetljivost ulaganja u to je jedno od pitanja, ali time se još bavimo. Pokušat ću se osvrnuti na dva financijska pitanja, vrlo konkretno. Rok natječaja je također vrlo važan aspekt to znamo, budući da imamo 25 godina koji su absurdni za određene projekte. Ova studija o kojem, se, o kojem smo upravo govorili se upravo svrče na to pitanje. Dakle, da ako imamo povratna ulaganja koje ćemo mjeriti u tom području, da moramo uzeti u obzir puno drugi, dulji rok nego što smo ga imali do sada. Drugo, što se tiče analize Dominika Rikea, e, ona je u potpunosti točna što se tiče projekata iz EPSI-a tko danas radi s tim instrumentom neće biti procijenjen prema e, kriterijima i smjernica za transeuropske transportne mreže. Tu pritom mislim na željeznice i na druga područja što znači da ćemo ili imati promjenu u težištima ili promjenu u financiranju za transportne projekte, ali osim toga nema trećeg. A instrument za pozdravljanje Europe je za mene dodatna vrijednost za Junkerov plan, no naravno e, to ne bi trebalo biti konkurentno sredstvo niti dodatak. Sve zajedno tako bismo mogli osvajati više nego što smo do sada i tako ja vidim tu budućnost EPSI-a. Projektne obveznice, na to se osvrnuo Dominik Rike, on vrlo dobro poznaje to pitanje. Europska investicijska banka je objavila jedno vrlo zanimljivo izvješće o projektima koji su trenutno u tijeku. Mislim da ih ima sedam, dakle preko projektnih obveznica. Tu se pokazalo da oni projekti koji su doista iskoristili ta sredstva da imaju učinak poluke koji iznosi e, u nekim slučajevima pa i 30 e, puta. Dakle, dobri projekti, e, smisleni projekti mogu biti vrlo zanimljivi za korištenje projektnih obveznica i naravno za korištenje efsi ali samo EFSI nije, neće biti dovoljan. Ako želimo poboljšati ili u potpunosti izgraditi recimo nove tase željeznica. Što se tiče same metodologije, na mom koridoru se nalazi devet država i suradnja je vrlo dobra, ali prava istina će se pokazati kasnije kada se počinju provoditi projekti. Ne samo kada se radi o mojim koridorima, već i o drugima, je pitanje povezivanja pojedinih država veoma važan projekt, ali mi smo koordinatori, mi smo, nismo diktatori, mislim tu sad citiram Peta Koksa, mi ne možemo reći državama članicama da moraju podnijeti taj projekt. Ono što mi možemo učiniti, to je u skladu i s našim smjernicama, to tako i stoji, možemo reći da je to prioritet. Mislim, žao mi je, evo sada sam putovao između Njemačke i Češke republike, primjerice, i onda mogu ja reći da postoje određene točke gdje bismo trebali gledati s europskog stajališta na to, ne samo s nacionalnog stajališta, da se dakle treba pripaziti na dodatnu vrijednost za cijeli koridor. I mislim da to ima i određen utjecaj. U međuvremenu ima i, i određene instrumente s kojima možemo pokazati da će se ulaganja isplatiti u pojedinim regijama, ako ne kratkoročno pa onda barem srednjoročno. Dakle, što se tiče metodologije, što se tiče samih država, trenutno moram reći da imamo dosta pozitivne povratne informacije i kada pogledam jednu Njemačku primjerice gdje, kojom prolaze šest koridora, onda je nama bilo važno ne samo da Njemačka savezna vlast zastupa te koridore, već i partneri primjerice Njemačke željeznice, koje su se već e, po drugi put sada sastali sa tih šest koordinatora i koji su e, o tome govorili, e, dakle o primjerima i to isto smo napravili za Francusku. Suradnja među koordinatorima dovodi i do pojačane suradnje dakle unutar samih država ali među državama. A ono što će sad uslijediti to će zatim pokazati dakle tu pravu istinu. Što se tiče aspekta okoliša, Dragi kolege vi znate taj primjer, a kako se radi, postavili ste do pitanja, reći ću vam vrlo konkretno. Bio sam u Pragu i rekao sam da želim vidjeti ne samo ministra, vrlo mi je drago što sam njega vidio, nego da želim i vidjeti državnog tajnika, ali i druge civilnog društva koji su odgovorni za okoliš. Ja sam ih e, vidio i pitao sam ih isto tako imaju li oni volju za suradnju, imaju li oni volje reći što ne radi, žele li biti naš most između gospodarstva i okoliša. I moram vam reći da sam bio ugodno zanađen kada su oni rekli da, što znači da to žele reći ne samo unutar svoje države, već da žele to učiniti kada postoji neka prekogranična struktura, neki prekogranični aspekt. To je dakle ono što mi možemo napraviti, ali mislim da je na nama da svratimo malo pažnje na to da su nam potrebna određena, određena odgovore na pitanje. Pitanje primjerice koje se postavlja je to da se u nekim regijama mora napraviti izbor. To odgovara ovom pitanju Vim kojeg si postavio. Ja naravno jesam za učinkovit tu intermodalnost. To je istina, ali činjenica je da cestovni promet danas osigurava 80% prijevoza. Ako ne nađemo alternative, onda će to dovesti do eh, nazadovanja mnogih regija, pa i ulaganja koje se mogu napraviti u određenim regijama. Mi se dobro poznajemo iz prošlosti i ja nikad nisam imao tu dogmu da kažem da to tako i tako treba napraviti. Gospodarstvo će napraviti odabir gdje se to najučinkovitije može napraviti. Tu ne trebamo imati iluzije, ali mislim da možemo popraviti neke točke koje će zatim dovesti do uh, poboljšanja za same građane i regije. Intermodalnost je prisutno kao prioritet, ali nećemo to moći nametnuti tamo gdje to politika ne želi. I e, pitanje koje se postavljaju kad kad je taj da dakle se na primjer transport osigurava između dva mjesta koji se ne može napraviti niti putem cesta, niti putem željeznice zato što se tu radi o vrlo specifičnoj vrsti prometa i zatim se, svi postavljamo pitanje može li ta grana djelatnosti imati budućnost? Može li ostati tu? Ako da, onda mi tražimo ta rješenja ili mi kažemo da ta grana djelatnosti u tom području više nema mogućnosti i zatim moramo naći eh, odgovore ne kamo priseliti tu granu, nego što ćemo praviti sa radnim mjestima. I to je dakle to pozitivno, da mi kažemo da želimo ili ne želimo određeni način prijevoza, ali da je to povezano i sa tim ljudima i sa tom regijom i sa općenitom strukturom mobilnosti u nekoj regiji. Posljednja točka na koju se želimo osvrnuti, mislim da se tu radilo o ELBI i o unutarnjo vodenim putevima. Mislim da sam to zapravo već rekao. Što se tiče digitalizacije, naravno da je digitalizacija za nas vrlo važna i zanimljiva inicijativa. Još jednom želim naglasiti. Stvoriti europske mreže ne znači posvuda nova izgradnja. To znači optimizirati postojeće, poboljšati postojeće, e, možda to znači isto tako e, ne koristiti određene strukture ili pak ukloniti druge prepreke. Ako ulažemo u neku regiju, kako bismo imali poveznicu pri željeznicom, kako bismo uštedili na dva sata, a zatim na granici zbog samih administrativnih postupka taj vlak tako i tako mora čekati 7 sati. Onda mislim da se trebamo prvo pozabaviti tom prvom temom, dakle administrativnih uskih grla prije nego što se pozabavimo ovim drugima. A digitalizacija je također jedan odgovor koji se može koristiti na mnogim područjima gdje se dakle ne mora e, poboljšati sama infrastruktura, gdje se može ona poboljšati ili optimizirati. Ja znam na mom koridoru da se na jednoj trasi mogao udostručiti volumen prijevoza zato što se pomoću mobilnosti i digitalizacije moglo bolje koristiti postojeća infrastruktura. To je jedan od glavnih pitanja. A zatim suradnja. To nije tema samo za tanci europske mreže, to je nešto što smo u prošlosti više puta ustvrdili draga kolegice. Jasno je da su europske željeznice i dalje zapravo samo skup nacionalnih željeznica. To još uvijek nije europska željeznica. Ja vam želim mnogo sreće pri četvrtom paketu o željeznicama i već, mislim, a da nisam previše optimistična, mogu najaviti peti i šesti paket o željeznicama jer se postavlja pitanje kolika je jaka volja da se to napravi. I tu moramo svi biti svjesni da ako ne izvršimo E, određen pritisak da će željeznica propustiti vlak za razvoj mobilnosti. Zatim, ako uspijemo napraviti interoperabilnost, evo Japan ste citirali, pre nekoliko mjeseci ovdje bio jedan događaj u Briselu i zatim je, e, pritom prilikom je predsjednik e, Japanske željeznice rekao da je prosjek zakašnjenja u Japanu 0,20 sekundi otprilike. Mislim, kod nas se kašnjenje uopće niti ne mjeri ako ne iznosi nekoliko minuta. Evo, takva je situacija, a mi želimo ostvariti određen napredak pa i pomoću rada na tom području. Hvala vam. Hvala, onda još jednom srdečno zahvaljujem izvjestiteljima, koordinatorima na njihovom izvješću. Mi se naravno veselimo i daljim izvješćima svih koordinatora, svih njih 11 i zatim ćete se još jednom s nama susesti. Hvala nam lijepa i sada prelazimo na našu sljedeću točku dnevnog reda. So, wir kommen jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt. U redu, onda prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. May I ask you to continue your discussion outside, please? Mogu li vas zamoliti da vani nastavite s razgovorom? Also, wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Dakle, prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, to je razmjena mišljenja sa gospodinom Brennerom. On je izvršni direktor Eurokontrola Gospodin Bena će nam dati e, jedan aktualni e, pregled e, nakon našeg sastanka odbora 3. rujna 2014. godine što se tiče zračne sigurnosti nad e, područjima koji su sukobu i područjima koji su pod vojnom kontrolom. Sjećamo se dakle e, Ukrajine. Zatim će se tako objasniti daljnje prijetnje koje predstoje civilnom zrakoplovstvu zbog vojnih zrakoplova. Zatim će pokazati daljnje probleme povezane sa radom organizacije i u Eh, širom smislu sa budućom i trenutnom ulogom kontrola eh, u jedinstvenom europskom zračnom prostoru. Predajem vam liječno 15 minuta, gospodine Brenneru. Hvala gospodine Kramer na ljubaznom uvodu. Eh, poštovani parlamentarci, dame i gospodo, Veliko mi je zadovoljstvo što imam ovu prigodu da vam dam najnovije informacije o tome što se događalo od zadnji puta kad smo ovdje razgovarali, a u pogledu poboljšanju sigurnosti u zračnom prometu, a isto tako i vezano uz zrakoplove nad otvorenim morem. E, Eurokontrol je međuvladina organizacija sa 41 članicom od Irske do Armenije, od Portugala do Estonije. Moram reći da je i Ukrajina članica Eurokontrola. Eurokontrol nije tijelo Europske unije. nije tijelo EU-a, već postoji sporazum na visokoj razini između EU-a i Eurokontrola od 2013. godine. Na tome smo radili u suradnji sa Europskom komisijom i drugim tijelima EU-a, posebno sa Lijazom i Europskom agencijom za obranu. S njima smo uspostavili zajednički program djelovanja. Mi smo e, civilna i vojna organizacija koja treba koordinirati različite potrebe kako civilne, tako i vojne avijacije i korištenja zračnog promesta. Imamo na čelu network menadžera, voditelja mreže koji odavde iz Brisela upravlja sustavom 24 e, sata na dan, te upravlja korištenjem zračnog prometa nad Europom kako ne bi došlo do zagušenja. Radi se o 13.000 letova svakoga dana. Ja ću kasnije govoriti o kašnjenjima. Ovdje možemo vidjeti zračne ceste, kako ih zovemo. Kada pogledate boje, možete vidjeti sljedeće. Što je gušći promet iznad neke rute, to je boja tamnija. Iznad e, Krima i Ukrajine je došlo do promjena u zračnom prometu, upravo zbog događanja na tom e, dijelu što se dogodilo. Nakon Krima i istočne Ukrajine došlo je do premještanja prometa iznad Ukrajine prema zračnom prometu nad Bugarskom, Rumunjskom i Turskom. Iako je došlo do manjka zračnog prometa nad Moldavijom i nad Ukrajinom, možete e, vidjeti da one niti ne sudjeluju u gustom zračnom prometu. To ima svoje posljedice, kako povoljne, tako i nepovoljne. Naime, gušći zračni promet znači i dohodak, a to je nešto što zanima organizacije nadzornika zračnog prometa. Ovdje možete vidjeti što se dogodilo u razdoblju od godinu dana između studenog 2013. i 2014 mi smo ove promjene vidjeli, ali u manjoj mjeri nad Kosovom. Nakon 15 godina zatvaranja prostora e, zbog rata na Balkanu. Ali je u međuvremenu došlo e, do e, otvaranja zračnog prometa. Što se tiče voditelja mreže, oni vode mrežu i u vrijeme mira i u vrijeme krize ili ometanja, kako mi to zovemo. Radi se o ometanju u mrežu, mreži kada odjednom zrakoplovi ne mogu letjeti najpovoljnijim i najkraćim rutama, već ići okolnim putevima zbog konkretnih razloga. Jedan od tih razloga je reakcija e, zrakoplovnog sektora na E, rušenje zrakoplova MH17 u istočnoj Ukrajini. Što se tiče zatvaranja zračnog prometa, o tome ovisi odlučuje suvereno svaka država. Ona može proglasiti svoj zračni prostor e, otvorenim ili zatvorenim. Nažalost, izgubili smo MH17, e, ali nisam tu da ikoga za to krivim, već ću vam govoriti što se događalo i što smo u međuvremenu popravili. Ja se ispričavam što ću e, proći kroz neke uvodne slajdove jer vam moram dati uvod. Nakon toga ću govoriti o promjenama. Dakle, najprije se objavljuje nota obavijest e, zrakoplovima tu se nalazi obavijest o tome koji prostor je slobodan, koje rute su otvorene, na kojim visinama se smije letjeti ili ne smije letjeti. To su informacije koje se pružaju svim korisnicima zračnog prometa 24 sata i dan. To je nešto što se nalazi u bazi podataka Eurokontrola i na raspolaganju je svim državama u, e, u, u EU. Ta baza podataka zove se EAD i u nju uvid imaju svi relevantni dionici, a to su državne vlasti. Zatim te države mogu e, objaviti smjernice i instrukcije vezane uz svoj zračni prostor. Mogu reći što je otvoreno, a što zatvoreno ili objaviti e, koji prostor se ne bi trebao koristiti za prelijetanje. To znači da države članice EU-a mogu u nekom trenutku odlučiti letjeti ili ne letjeti nekim dijelom prostora. To je prvi dio. Drugi dio su zrakoplovne kompanije i one imaju i moć i odgovornost. Svaka takva kompanija može odlučiti izbjegavati neke rute, čak i ako je taj zračni prostor otvoren nad određenom državom. Zrakoplovne tvrtke biraju različite kriterije, recimo vrijeme provedeno u zraku, e, gorivo, e, vrijeme, e, kapacitet, da li moraju čekati ili mogu odmah krenuti dalje i vrijeme dolaska na odredište. I na kraju, ali nimalo manje važno, sigurnost. Veliko pitanje koje se sada nameće je na koji način zrakoplovna kompanija donosi ovu odluku. Na koji način procjenjuje rizik vezan uz letenje nad nekim područjem. Evo sada informacije o tome što se događalo od u proteklom razdoblju. Nakon MH17 mnogo što što je pošlo po zlu, ali neke stvari smo poboljšali. Najprije smo osnovali i kao udruženje koje u stvari e, treba pomoći pri odluci o tome što treba učiniti i koje informacije treba učiniti dostupnima. Prema pravilnicima i kao svaka država treba napraviti procjenu rizika ili sigurnosti. To se e, čini za sve rizike vezane uz vlastiti teritorij države. Na kraju država odlučuje je li sigurno ili nije sigurno koristiti određeni zračni prostor. Ono što države još uvijek ne čine, a time se bavi i kao grupacija, je dijeljenje tih procjena. To znači da se može podijeliti te informacije s drugim zemljama kako bi i one imale raspoložive jednake informacije i mogle odlučiti što misle je li neki zračni prostor siguran ili nije siguran. Zbog toga je procjena rizika i sigurnosti ključni dokument. Radna skupina i kao je zaključila da bi bilo dobro da države članice podijele svoje procjene rizika za vlastiti teritorij. O tome se razgovaralo na visokoj konferenciji u Montralu u veljači ove godine. Zaključci konferencije na visokoj razini su prosljeđeni i kao i tamo je odlučeno da je to pravi put prema naprijed. Zbog toga sada sve države ohrabrujemo da dijele s ostalima svoju procjenu um, rizika. Države međutim nemaju obvezu to učiniti i to je trenutno slaba točka sustava. S druge strane, dijeljenje i ohrabrivanje već stvara pritisak i trebalo bi učiniti podatke raspoloživima. Zbog toga se države sada bavlje detaljima. Međutim, ne bave se procjenom rizika samo korisnici zračnog prometa. To je važno i drugim dionicima. I postavlja se pitanje bili oni donijeli jednak zaključak ili drugačiji zaključak vezan uz zračni promet neke države. Takve su rasprave već krenule na temelju dokumenta o procjeni rizika i sigurnosti. Zašto države dolaze do različitih e, zaključaka i koja je razlika u raspoloživim informacijama? Dobar primjer toga imamo od prošle godine. Došlo je do zabrinutosti da bi možda e, bilo rizično e, letjeti u i iz Tel Aviva zbog e, oružanih napada i zbog toga je u EU objavljeno da se ne bi trebalo tamo letjeti. Tel Aviv je zatim objavio svoju procjenu rizika i na temelju te procjene rizika i detalja sadržanih u njoj je promijenjeno mišljenje o tome, budući da je Tel Aviv ponudio detaljnije podatke. I tu smo vidjeli da je država podijelila procjenu rizika i sigurnosti s ostalima. Zbog toga Eurocontrol sada potiče države članice da dijele svoje informacije sa ostalima i ne samo sa ostalima, već i upraviteljem mreže iz eurokontrola. Naime, ti podaci mogu se kretati u stvarnom vremenu, kolati i to smo od nedavno uveli i vidjeli u ICAO. Rekli smo da imamo 41 članicu, a među njima su i mogućnosti prikupljanja informacija o rutama, o letovima e, i e, također se brinemo zato da nitko ne koristi istu rutu. Jednako tako imamo jedno područje koje je posvećeno upravljanju krizama. Tu se nalazi popis notema, dakle obavijesti o zatvorenim zračnim prostorima i o državama koje zabranjuju i vlastitim zrakoplovnim tvrtkama kažu da izbjegavaju neki prostor. Razmjenjujemo i dopise o sigurnosnim pitanjima sa icao Procjene rizika dijelimo u onom omjeru u, u kojemu to želi država o kojoj se radi možete vidjeti da se ne radi o statičnoj situaciji, već o situaciji koja se stalno mijenja. Ovdje možete vidjeti portal koji se stalno mijenja, a koriste ga profesionalci na području zračnog prometa i ostali dionici. Mi već sada možemo biti e, čvorište u Europi vezano uz procjenu rizika. Međutim, da bismo to uistinu mogli postati, sve države moraju podijeliti svoje procjene rizika. Osim toga, ima imamo online repozitorij o zonama sukoba na globalnoj razini. Pratimo istu logiku vezanu uz zaključke konferencije na visokoj razini. Postoje određena područja koja nemaju gustu naseljenost, pa se moramo osloniti na podatke koje nam pružaju države u pitanju. Zbog toga smo povezani sa konferencijom iza Montreala i razgovaramo o informacijama koje se trebaju ponuditi ostalima. Međutim, i u ovom slučaju radi se o dobrovoljnom radu država, a Europa tu ima jednu prednost. I kao e, ima e, jednu tešku zadaću, a to je da mora ohrabriti cijeli svijet da se pridruži nastojanjima informiranja. Mi bismo mogli i kao pomoći i na taj eh, i to na taj način da podijelimo procjene rizika s drugima. Ovdje imamo i informacije iz eh, država o drugim državama. Dakle, da to ponovim, ovdje imamo informacije koje nam države daju o drugim državama i njihovom teritoriju. I evo tu stvari postaju zanimljive. Imamo slučajeve kada država u pitanju uopće ne želi drugima ponuditi podatke o sebi. Postoje i države gdje postoje različita tijela koja tvrde da su naš legitiman partner i da predstavljaju državu. I kao ovlašteno tijelo oni bi trebali širiti informacije. Međutim, što kada imamo takva dva tijela iz iste države i oba se pozivaju na to da su mjerodavna, a objavljuju različite informacije. U takvim slučajevima treba potražiti informacije iz izvora treće strane i ne osloniti se samo na prve izvore. To je nešto što je posebno važno kada govorimo o kriznim područjima i područjima gdje se odvijaju sukobi. Što se tiče informacija država o trećim državama. To je nešto što nam pomaže vidjeti koliko raspoloživih podataka imamo. Mi ne moramo nužno otkrivati tko je naš izvor informacija, ali to mora biti ipak informacija sa razine države o drugoj državi. To nam je do sada već pomoglo i krenuli smo sa raspravama o tome kako koristiti jednu državu za informacije o drugim državama kada država koja nas zanima ne pruža informacije informacije o sebi. Te se informacije mogu širiti, o tome se može raspravljati i trebamo na zajednički način e, pronaći put do sigurnosnih informacija. Jako je važno podijeliti i pozadinske informacije osim procjene rizika. Treba znati što se događa u zemlji. U Eurokontrolu smatraju da je došao trenutak da putnici budu apsolutno sigurni da svaka zrakoplovna linija i tvrtka ima sve te podatke na raspolaganju, da se ne oslonja samo na informacije jedne države, posebno u takozvanim crnim područjima, zonama bez informacija. To je nešto što je važno ne samo putnicima iz Europe, već i iz drugih dijelova svijeta. Sve zrakoplovne kompanije trebaju imati iste podatke na raspolaganju. Mi iz Eurokontrola želimo vas u Europskom parlamentu ohrabriti da podržite nas kao jednu mrežu i kao važnog dionika za prikupljanje i širenje informacija putem ove informacijske platforme kojom procjenjujemo rizik na razini EU-a, na razini 41 članice, a prikupljamo i informacije o trećim zemljama. Eurocontrol može biti i točka za kontakt sa i kao ovom bazom podataka, što je nešto što u operativnom smislu mora funkcionirati neprestano. Europski parlament bi trebao podržati države članice, potaknuti ih na to da dijele informacije sa upraviteljem mreže Eurokontrola. Mislimo da mi kao Europa trebamo biti vodeća sila u ovom smislu, a i kao treba biti uspješna globalna mreža u ovom pogledu. I sada sa krize i procjene rizika krećem na novu temu, a to su projekti nadzora nad otvorenim morem. Mi smo određene observacijske misije već imali u proteklih nekoliko mjeseci, pa smo primijetili da postoje nadzorni zrakoplovi nad otvorenim morem. To je uzbunilo i uznemirilo mnogobrojne države članice Europske unije. Moram reći da se ne radi o e, državama koje su među 41 članicom, a nakon krize u Krimu mi u Eurokontrolu smo zamrznuli sve kontakte sa Rusijom. U prošlosti smo putem e, Krima i putem Ukrajine imali razumno dobru suradnju sa Rusijom. Međutim, nakon što su do nas doprijeli zahtjevi zemalja članica EU-a i iz Eurokontrola, morali smo se u e, ožujku sastati sa svim državama članicama EU-a e i posebno sa Rusijom. Na toj sjednici smo trebali razgovarati o tome kako poboljšati sigurnost nad otvorenim morem. To je bila jedna dobro posjećena radionica na visokoj stručnoj razini i Rusija imala svoje predstavnike. Tamo se postavilo pitanje možemo li zaključiti sa određenim preporukama e, koje bi poboljšale postupke i kao Svi znamo da e, postoje odredbe Dakle, i kao iz 60. godina o prometovanju nad otvorenim morem, a tada je bilo manje komercijalnih letova nad otvorenim morem. Situacija se promijenila i sada sa sve jačem intenzitetom letova nad otvorenim morem se otvara pitanje kako osigurati sigurnost u današnjem zračnom okruženju brojnih komercijalnih letova. Ta je stručna radionica završila sa cijelim nizom ideja i prijedloga za i kao postupke. Zbog toga smo organizirali drugu radionicu u travnju ove godine u Parizu. Taj simpozij i kao je također ostvario napredak i doneseni su zaključci. Zaključeno je da se sigurnost i kako može poboljšati ako ćemo jedni s drugima dijeliti redove leta. Ako znamo da postoji određeni let, onda možemo relativno dobro to uzeti u obzir i planirati komercijalne letove. Pružatelji usluga e, zračnog prometa onda to mogu uzeti u obzir i vidjeti postoji li u zračnom prometu neki zrakoplov koji se bavi nadzorom. To je jedno pitanje koje pokazuje da dobar plan sa svim cjelovitim redovima leta omogućuje bolje upravljanje zračnim prometom. Rusija se složila sa ovim planom, rekli su da će nam ponuditi informacije o svojim nadzornim letovima i mi sada na stručnoj razini rješavamo ovo pitanje. U budućnosti trebamo zaprimiti te planove, oni trebaju biti točni, a i distribucija tih redova letenja treba biti vremena i točna te treba stići na prava mjesta i u centre kontrole leta. Svi moraju biti upoznati sa e, tim letovima. Moramo znati vrstu leta, vrijeme leta i vrstu zrakoplova. To je nešto što će nam biti od velike pomoći. Zatim možemo krenuti sa iznalaženjem metoda identificiranja i na tome smo već radili u prošlosti. Eto, to je velik korak naprijed. Za početak u budućnosti ćemo dijeliti informacije o nadzornim letovima i postoji još jedan dodatni prijedlog. Na i kao radionici je zaključeno sljedeće. Imali smo relevantne instrumente kojima smo mogli ažurirati odredbe i kao Putem tih odredbi daba čak i ako postoji nadzorni let, broj njih će se uzeti u obzir i na taj način povećati sigurnost i to znatno. Zračni incidenti i nesreće ne bi se trebali događati i svi mi naporno radimo na tome da se to izbjegne. Međutim, unatoč svim našim nastojanjima to se događa. Bilo bi zaista neodgovorno da odmah ne reagiramo i odmah ne poboljšamo sustav kako bi sustav bio sigurniji za sve putnike u budućnosti. Mislim da je usuglašavanje civilne i vojne komponente ključna za obje komponente i za procjenu rizika i za letove u sukobljenim zonama sukoba i e, kako bi se radilo na nadzoru letova nad otvorenim morem. Mogu vam sada također potvrditi da je Eurokontrol posvećen tome da učini sve što je u svojoj moći, da se poveže sa parlamentom i poveća sigurnost na, uzračnom e, u zračnom prometu. Hvala. Hvala vam, gospodine Brenner. Imam sad jedan problem, zato što imamo jako malo vremena, pa me zanima tko bi sad još htio postaviti neko konkretno pitanje. Jackie Foster, Peter Van Dalen su se javili, Claire Duhl i Gesine Meister. U redu. Onda time zaključujemo popis govornika. Svako najviše dvije minute kako bi još mogli dobiti odgovor. A možemo li dobiti vaš govor? Da, u redu. Jako dobro, onda nam to možete poslati zajedno sa prezentacijom, pa možemo se baviti još detaljima. Čak i poslije dvije minute. Zahvaljujem gospodinu Brenneru što nas se podsjetio pravodobno i umirujuće je da i kao i svi zajedno surađu kako bi poboljšali međusobnu komunikaciju. To je ključno. Mislim da smo dobili vrlo detaljni izvještaj, pogotovo za one koji nisu poznati sa radom Eurokontrola i nacionalnih nadzornih službi. ja sam svakako umirena time da svi vrlo ozbiljno ovo shvataju. Shvaćaju i nadamo se da se neće ponoviti dosadašnje katastrofe, dakle ne samo nad eh, europskim nebom, nego bilo gdje u svijetu. Hvala što ste nas danas pridružili. Petr Zahvaljujem. Mogu se zahvaliti gospodinu Brenneru. Govorio je o inicijativama i a i razmi informacija između zemalja te procjeni rizika koja će na taj način biti poboljšana. A uz to danas jedu i velika očekivanja. Prolaze mjeseci i moram reći da sam prilično skeptičan oko toga da li je ovo ispravan odgovor. I to je dva razloga. Zamislite 1. lipnja 2014. 17 dana prije napada na MH17. I zamislite da smo na raspolaganju imali ta dva tjedna. Situacija je bila vrlo različita od one koja je. Primjerice, Ukrajina je mogla zatvoriti svoj zračni prostor, a British Airways je tada imao druge informacije od primjerice KLM-a. Čak i da je baza podataka bila ista, pitamo se što bi bilo. Tako da ne dijelim optimizam gospodina Brennera. Dakle, radi se o tome na čelu smeće ulazi, smeće izlazi iz baze podataka. To je primjenjivo na web stranice i na mnoge druge baze. Sljedeća stvar što se tiče karata koje smo spominjali trenutno se naleti iznad Krima da li je situacija do koje je došla bila greška, eurokontrola? A treća stvar je koja su zapravo rizična područja van Europe prema mišljenju eurokontrola. Možemo govoriti o Siriji naravno, ali i mnoga sukoba u Africi, primjerice u Libiji. Dakle, deseci tisuća projektila je nestalo nakon pada Gaddafija i da li je i to područje time postalo rizično područje. Zastupnica Klunen, zahvaljujem, bilo doista a, zanimljivo čuti vaše izlaganje. Jedna stvar koja me iznenadila, govorili ste trenutno o pripremi procjena rizika i državama koje surađuju ili bi trebale surađivati. Postali neki kriterij, neki standard tko bi mogao pobrinuti se dođe do koordinacije takvih standarda? Dakle, spomenuli ste situaciju u Tel Avivu, te mi je jasno od kolike je to važnosti. Što se tiče razmjene informacija i podnošenja planova leta Rusije, to je doista napredak po mom mišljenju, dakle da me zanima da li je to već dogovoreno, da li smo nedavno počeli primati te planove i dokle je dogurao program. Hvala sada Gezina Majster. Hvala lijepo gospodine beneru i od mene. Moje pitanje su vrlo kratka. Kao prvo, Rekli ste da aviokompanija također može odlučiti o tome želi li letiti putem određenog koridora iako država članica to ne preporuča. Ja sam uvijek mislila da to pilot radi, je li to aviokompanija ili sam pilot može donijeti tu odluku. Drugo pitanje. David Klun je to već spomenula vezano uz procenu rizika. I moje pitanje bi bilo postoje li tu određeni standardi. Isto tako, kao pogled u budućnost, koliko bi još više sigurnosti postigli sa jedinstvenim europskim nebom? Da, ja imam još jedno pitanje. Sve će biti vrlo lijepo ako se to sve napravi, ali mi smo čuli da je Njemačka savezna vlada već unaprijed dobila informacije da je bilo nesigurno letiti preko Ukrajine. A niti Lufthansa, niti drugim aviokompanijama nije proslijedila tu informaciju. Kako se ponašamo u ovakvom slučaju? Može li se to jednostavno tolerirati? Ne bi li to bila neka obveza? Postoji li neka obveza da se takve informacije proslijede ili jedna vlada može jednostavno tako zadržati tu informaciju? I kako da se sad s time obhodimo nakon što se to, ta, ta nesretni slučaj već dogodio. Evo, hvala vam, sada imate vremena za odgovor. Uh, thank you uh, Hvala vam na svim pitanjima. Započet ću sa time da li bi baza podataka pomogla i smatramo li da bi se katastrofe poput MH17 na taj način mogle izbjeći. Poticanje država na razmjenu informacija već je velik korak i procjena rizika, isto tako jer to do sada nije bio zahtjev niti preporuka naspram država članica, tako da u prošlosti nitko od njih nije tražio da razmijenjuju takve informacije. Možemo se pitati da li bi bilo korisnije da u Europi ili čak van Europe imamo ne samo preporuku takve vrste, već i obvezu na razmjenu takvih informacija. To je nešto što bi kroz IKAO bilo teško postići, no svakako je nešto o čemu se dalje može raspravljati ukoliko to želimo. U Eurokontrolu postigli smo dobre rezultate time što smo se počeli baviti ovim pitanjem i zatražili za početak dobrovoljan doprinos. Nakon čega ćemo vidjeti postoji li dobra volja za razmjenu informacija ili će to jednostavno biti zahtjev koji će slijediti malen broj ili nitko. Trenutno je prerano da išta o tome više kažemo, tako da bismo trenutno radije vidjeli kako će reagirati države članice na ovo doista snažnu, nasrtljivu e, molbu i kao pa vidjeti kroz 6-7 mjeseci kakve će biti reakcije. E, državama članicama naravno moramo dati priliku da reagiraju na tu preporuku i interno izgrade sustav kojim će omogućiti razmjenu takvih e, podataka jer takav proces do sada nije postojao. Dakle, situacija je, vjerujem, različita. Došlo je do prvih rasprava između država. Jedna je proglasila svoj zračni prostor sigurnim, druga država je preporučila kompanijama da ne lete ondje jer nije sigurno jer da radi koriste druge zračne prostore. E, država koja je predložila svoj prostor sigurnim, e, rekla je da kako netko drugi može suditi njeznom prostoru. No, na temelju e, drugih informacija te dvije države su se sastale, usporedile informacije i uskladile svoje tekstove koje zapravo nisu jednoznačno rekli da je siguran zračni prostor. Tako da dolazi do promjene ponašanja država i nadam se da će to sve više biti slučaj kod ovakvih preporuka. Ukoliko ovo sve ne bude uspješno, e, mislim da ću imati priliku tome vas izvijestiti i reći da li je potrebno nešto drugo. Standardi procjene rizika su nešto e, što utvrđuju i kao, postoji jasan dokument o tome kako se provodi studija rizika, procjena rizika i to je nešto što je obvezno. Ukoliko je to tako, države članice moraju slijediti postojeći postupak, tako da ne sumnjam da će ti podaci biti usporedivi. U prošlosti je bio problem u tome što e, nitko nije mogao vidjeti, nije se razminjivao taj rezultat procjene, tako dakle, da je bilo teško usporediti i procijeniti cjelokupnu situaciju. No kako provesti studiju rizika, e, za to postoje jasne smjernice od strane ICAO-a i to je nešto što se mora slijediti. Što se tiče planova leta, postoje obveza posvećenost Rusije sa visoke razine da se podijele s nama njihovi planovi leta. Prošli tjedan smo dobili prve planove e, leta koje smo dobili, koje smo raspodijelili dalje i mislim da se zapravo radi o jednoj krivlji učenja e, s ruske strane e, kako zapravo oblikovati i podijeliti s drugima planove leta. Mislim da nije došlo ni do kakve naznake da ne postoji spremnost za raspodjelu. U tom smislu reakcija je bila pozitivna tako se trenutno radi o tehničkim pitanjima e, kako će e, zapravo ti leta izgledati kako bi na kraju mogli biti prosljeđeni različitim organizacijama. Ako pogledate moje slajdove, možete vidjeti veliki broj zračnih prostova oko nas koji su zatvoreni, čime je europsko e, kretanje putnika i zrakoplova je mnogo teže nego do sada. Sirija, Libija, ondje su zatvoreni zračni prostori. A usporedbi sa situacijom prije deset godina raspoloživost zračnih prostora se uvelike smanjila um, i usporedbi sa proteklih nekoliko godina, a sam promet je porastao. Dakle, mali kanal preko Rumunjske, Bugarske, Turske, koje sam spomenuo, je vrlo prometan, tako da kada bi došlo bilo do bilo kakvih poteškoća ondje tehničkih ili sličnih situacija bi se zakomplicirala jer nemamo više e, drugih ruta za koristiti kao što smo imali u prošlosti. O tome tko odlučuje o ovome. E, mislim da ako država određuje da njihova registrirana zrakoplovi nisu, da im nije dozvoljeno letiti van teritorija, tada pilot i zrakoplovna kompanija to mora poštivati, a ukoliko država savjetuje da se nešto ne čini, a zrakoplovna kompanija odlučuje da neće ondje letiti, naravno pilot ponovno to mora slijediti. Ukoliko zrakoplovna kompanija kaže slijedit ćemo savjet države, a, ili moguće ondje letiti, ali potrebne su neke sigurnosne mjere, a pilot odlučuje da ne želi riskirati da u zapovjednom lancu u krajnjoj liniji pilot može odlučiti. No ne možemo opovrgnuti odluku države ili kompanije, tako da pilot odluči letjeti negdje gdje su oni rekli da se ne leti. No, jedan dodatni sigurnosni slon je svakako nešto što je e, predviđeno i u tome pilot ima diskrecijsko pravo. Što se tiče jedinstvenog europskog neba, da li to koristi doprinosi, da, mislim da nam ono pripomaže u nadilaženju fragmentacije, razcijepkanosti, kako bi se mogle razmjenjivati informacije na raznim razinama, ne samo po pitanju sigurnosti. Jedinstveno europsko nebo zapravo je bilo e, uređenje funkcije nadzornika voditelja mreže. Dakle, vi ste ti koji ste začeli to kako bi se moglo dalje raditi u tom području. I o tome zapravo vas obavještavam kako je to dobar instrument i operativno se na njemu može e, još raditi, unaprijediti ga u budućnosti. Instrument je vrlo važan, prije 30 godina nismo ga imali, no danas sa opsegom zračnog prometa i sigurnosnom situacijom zapravo smatramo da ne postoji alternativa i moramo još više razviti taj instrument voditelja mreže network manager, kako bi se zadovoljili i pitanja sigurnosti i ona kapaciteta i opsega prometa. Nadam što da sam odgovorio na sve, predsjedatelj kaže na moje pitanje niste odgovorili. Dakle, želim sam čuti vašu reakciju, ne ono iz medija. Već sam rekao da bi e, se trebalo raditi prošlim konceptima gdje država obavještava samo svoje vlastite zrakoplovne kompanije jer mi smo jedinstvena Europa i ne bismo trebali samo razmišljati o jednom informacijskom toku. Pa ne mogu komentirati o tome da li je Njemačka imala kakve informacije koje nisu bile poznate nama ili drugima, to bi sve bilo nagađanje, no prema novom konceptu bilo bi jasno da se potiče na razminu ovakvih informacija o trećim zemljama e, na poljenim portalima, dok se državu ne traži da objavi izvor informacije. No, trebalo bi se pobrinuti da informacija bude na raspolaganju toj zemlji kako bi e, bi se zapravo moglo upotrijebiti i u drugim zemljama i od zrakoplovnih kompanija. Postoji primjer gdje nekoliko država u Europi gdje je ponudilo neke takve informacije, reklo ne mislimo da je sigurno letiti u ovom i onom području, što dolazi iz izvora koje nisu željeli otkriti. Za nas je to isto u redu, ako je to temelj za jednu stvarnu e, raspravu sa državom o kojoj se radi, već smo dobili reakcije država koje su nam pomogle poboljšati cjelokupnu sigurnosnu situaciju. Hvala vam lijepa još jednom na vašem izlaganju i na tome što ste odgovorili na sva pitanja. Prelazimo sad na sasanak zatvornog za javnost. Povedne informacije o tijelozima. <laughs>